Uvaženi kolege. imamo kolege i kolege, kolege iz Europskog parlamenta i kolege iz nacionalnih parlamenta, tako da doista cijenim vaše prisustvo. Svjesna sam značaja parlamentarne skupštine s obzirom da sam bila i u ovoj delegaciji a i kada sam bila zastupnica u Grčkoj, dakle u biti nekoliko godina sam bila i na drugoj strani. I vjerujem da rezultat e, kvalitetnog rada s NATO-om e, duguje puno toga vašem sudjelovanju i naporima da se unaprijede odnosi i suradnje između Europe i NATO-a, ali i svakako i unutar država članica i međusobno. Dakle, ovo je način da na parlamentarnoj razini rješavamo neka pitanja koja je drugačije nemoguće riješiti, dakle, ako se to počinje rat na najvišoj razini. A sada u ime Europske parlamentarne delegacije u parlamentarnoj skupštini NATO-a želim e, srdačno pozdraviti našeg potpredsjednika Europskog parlamenta, dakle, gospodina Paskua, koji je i čovjek koji ima veliko iskustvo u međunarodnim odnosima i odbrani mimo njegovog eh, velikog iskustva, znanja i doktorske dizertacije u obrani, no tu su još brojne druge stvari. Ako bih čitala cijeli njegov životopis, ne bih ne bi nam ostalo vremena. U svakom slučaju velika je čast imati potpredsjednika poput njega koji će biti zadužen za naše aktivnosti. Svakako pozdravljam i sve zastupnike parlamenta koji sudjeluju u ovom sastanku na viskoj razini. Tu su i 20 predstavnika 14 zemalja NATO-ve parlamentarne skupštine i tu je naravno i Paolo Ali, e, predsjednik parlamentarne skupštine e, NATO-a i velika hvala Paulu što je e, pristao biti predsjednik. E, ovo je bila njegova inicijativa i s obzirom da dolazi iz Italije, vjerujem da ima veći senzibilitet e, glede članstva e, u NATO parlamentarnoj skupštini, u NATO-u i s obzirom da je to zemlja na sredozemlju i ulogu sredozemlja, u svakom slučaju ovdje je sigurnost od velikog značaja. Dakle, evropski E, odnosi Europskog parlamenta s parlamentarnom skupštinom NATO-a su odlični. Želim naglasiti ulogu parlamentaraca unutar Europskog parlamenta koji e, pružaju sigurnost e, za građane. No, ovdje nisu sve države članice Europske unije u NATO-voj parlamentarnoj skupštini. U svakom slučaju sigurna sam e, da je ovo jako važan rad. Vrijednujemo i mogućnost da imamo i europske delegacije koje sudjeluju u radionicama parlamentarne skupštine. Želim iskoristiti ovu prigodu također zahvaliti Paulu Aliju i njegovim kolegama na odličnoj organizaciji proljetnog seminara u Varšavi prije tjedan dana to nam omogućuje da više sudjelujemo nego što smo ikada to radili u prošlosti. Europska unija i NATO suočeni su sa kompleksnim prijetnjama nego ikada ranije. Tu su i konvencionalne, konvencionalne i hibridne prijetnje generirane strane državnih i nedržavnih aktera. Dakle, dolaze sa juga i istoka i imamo i nove prijetnje, s obzirom da su globalne prirode, one zahtijevaju i e, globalne odgovore, a do toga može doći samo zahvaljujući dodatnoj suradnji i dodatnim e, djelovanjem. Dakle, trebamo dodatno proširiti naše strateško partnerstvo, a cilj je da zajamčimo kompatibilnost, da imamo e, zajedničke kapacitete i naravno kao što to često kaže da izbjegavamo dupliciranje akcija i struktura koliko god je to moguće. Na taj način bi naši rashodi bili učinkovitiji i ova parlamentarna skupština je ključnog značaja. Stoga e, na taj način možemo, na ovaj način možemo pojačati značaj parlamentarne skupštine i EU NATO-ve suradnje. Uvjeren sam također da će to poslužiti kao koristan poticaj e, budućem sastanku na vrhu u Briselu između NATO i Europske unije u srpnju i tu ćemo se opet vidjeti. Imat ćemo i novu zajedničku deklaraciju koju očekujemo da će biti potpisana. No, dosta s moje strane, jer ako ja započnem govoriti, onda ću samo govoriti da trebamo se postarati da se naši e, saveznici osjećaju sigurnima i da izbjegavamo dupliciranja i mislim da je to jedan od naših prioriteta, osobito s obzirom dolazim iz, dolazimo iz zemalja koje E, koje su očene s krizama već e, nekoliko godina. Prije nego što dam Paulu riječ, e, evo nekoliko uvodnih komentara. Imamo prijevod na francuski, engleski, njemački, italijanski, poljski, š, grčki, švedski, češki, hrvatski i crnogorski. Ovdje se radi i o javnom sastanku, tako da će to biti emitirano živo, a tu imate na raspolaganju, možete poslužiti kavu i čaj, naravno. Ovo će potrebati nekoliko sati, tako da se možete slobno krijepiti. Paolo, sada imaš riječ. Hvala ti najljepša što si nam se pridružio i sada imate i novu vladu, novu vlast u Italiji, tako da evo vidjet ćemo kako će se to dalje razvijeti narednih eh, mjeseci za Europu i čestitam što si i bio i domaćin na tvojoj parlamentarnoj skupštini. Hvala. Hvala Eva na ovim uvodnim riječima i što si naš e, domaćin. Kao što znaš, kao što si rekla, jedan od ključnih prioriteta mog predsjedništva jeste da proširimo snagu i odnose između unutar parlamentarne skupštine UN-a i drugih institucija na parlamentarnoj razini, napose s Europskim parlamentom, na tome već zajedno radimo, uz punu podršku predsjednika Tajanija. I ovo je prvi put da održavamo ovakav sastanak i ovo je način da pokažemo koji je značaj suradnje među parlamentarnim institucijama, jer uvijek doista kažemo, mislimo da parlamentarna diplomacija predstavlja snažan, moćan instrument kojim se dopunjava e, institucionalna, odnosno državna diplomacija i to na svakoj razini. Dakle, doista je ohrabrujuće vidjeti visoke dužnosnike E, iz NATO, Europske unije i drugih partnerskih zemalja nazočni na ovom sastanku. Osobito e, zahvaljujem e, zamjenici generalnog tajnika Gotmojeri da kada dođe i sranu što su nam se pridružili. Također se želim zahvaliti i Ženskom centru za demokratski nadzor okupnih snaga koji su radili već odavno na, u bliskoj suradnji sa NATO-im s nato i europskim institucijama i na outreach programu. Sada ta ojačana suradnja između NATO i Europske unije jasno je vođena novim i kompleksnim sigurnosnim izazovima koji su, e, su se pojavili i diljem Europe, ali i diljem svijeta zadnjih četiri godine tu su napadi, destabilizirajući imigracijski napadi i hibridne prijetnje, kao što ste rekli, dakle to ide od kibernapada, političkog uplitanja, protuzakonitih protuzakonitog aneksiranja teritorija i okupacija određenih teritorija od strane Ruske federacije i dalje e, dovode pitanje NATO u europsku koncepciju stabilnosti. U novom sigurnosnom okruženju i NATO i Europska unija primorani su prilagođavati se i jedni i drugi razgovaraju o novim zadacima i misijama i koriste svoje najbolje mozgove kako bi e, našli nove e, odgovore na ove nove izazove Mislim da je naša dužnost nas parlamentaraca da shvatimo da ne samo kontekst, već i vrijednost e, e, moramo ocijeniti i vrijednost predloženih e, rješenja. Moramo podržati nova rješenja i podršku javnosti potrebnim promjenama i prilagodbama u, u diljem Europe i cijeloga svijeta. Osobito ovdje u Europi moramo imati snagu i doprinos e, saveznika i partnera i niti jedna organizacija niti nacija može, ne može sama sve rješavati. Vjerujem da NATO i Europska unija predstavljaju prirodne sigurnosne partnere. Imamo 22 zajednička člana i dijelimo brojne zajedničke vrijednosti i tu su i brojni istovjetni strateški interesi. Naravno, kao što svi znamo, postojala je visoka razina skeptičnosti u prošlosti glede toga koliko doista treba biti suradnje između NATO i Europske unije. Spomenuli ste dupliciranja, sve moguće brige o tome koje postoje. No, osobno mislim da Europska globalna strategija potvrđuje NATOV NATO ulogu kao ugama kamena za europsku sigurnosti i europske države članice i NATO trebaju imati jedinstvene vojne snage. E, Sasnak na vrhu u Varšavi 2016. godine započeo je novo doba suradnje između NATO i Europske unije i inicijative o kojima ćemo danas ovdje raspravljati upravo će biti ilustracija toga. Imamo sedam ključnih područja na koje trebamo usredotočiti napore, e, to je zajedničke napore su, to je ambiciozno, ali vjerujem da ove inicijative trebaju svu podršku koja se može ostvariti i ovo je ključni razlog za zašto ste svi vi ovdje prisutni. Partnerstvo Europskog parlamenta i NATO parlamentarne skupštine upravo je pravi način da se to napravi. Možemo zajedno napredovati u suradnji i još više od sastanka na vrhu u Varšavi. Kroz e, za manje od mjesec dana predstavnici država i vlada NATO, NATO i članica će se ovdje u Briselu i NATO-EU suradnja je jedna od pet e, ključnih e, tema tog sastanka na vrhu, kao što je to glavni tajnik Stoltenberg rekao prije par dana na našoj proljetno zasjedanju u Varšavi. Današnji sastanak, nadam se, će jasnu poruku podrške, poruku koja je, se nalazi u deklaraciji o potvrđivanju NATO jedinstva i od rješenosti za suradnju koja je usvojena prije par dana u Varšavi. Jača suradnja između NATO i Europske unije ključnog značaja za obje organizacije i za njihove napore e, za prilagodbu potrebama današnjice. Tom nužnom prilagodbom ne samo da ćemo preživjeti, već će naći načine da prevaziđemo nove izazove pokušajima da nas se podijeli i oslabi. To je isto tako važan način da pokažemo koliko nam je stalo do multilateralizma u vremena kada se to dovodi u pitanje, pa čak i iz nutra naših vlastih nacija. Mislim da, da rasprave i odluke, nadam se, uskoro, a koja će se ticati zajedničke sigurnosti u Europi, nadam se da će to biti način da se potakne jača politička Europska unija kao što je to Gasperi rekao prije 70 godina, u biti ako uvidimo da imamo zajedničke granice koje nam je valja braniti, onda e, ćemo uvidjeti da i ono što se nalazi unutar e, tih granica jeste zajednica nacija, a ne neovisne i odvoje zasebne zemlje. Dakle, jača politička unija sada je doista potrebna s obzirom na političku situaciju diljem Europe koja pokazuje određenu političku nestabilnost, e, kontradikcije, odnosno proturječja, sve veći populizam. Evo dovoljno je pogledati kako se, kako se postupa sa temama kao što su migracija, gospodarska politika, korupcija, kako koriste to populistički pokreti. Imali smo demonstraciju takve nestabilnosti u nekoliko zemalja, pa čak i u onima koje su tradicionalno jako stabilne, poput Njemačke, Španjolske, Italije, Slovenije i tako dalje. A što će biti sa sljedećim sazivom Europskog parlamenta? I to je veliko pitanje. Dakle, ni na koji način ne smijemo dopustiti da postojeća neslaganja među nama koja postoje oslabe naše partnerstvo. Moramo se sjetiti da smo jači zajedno. Dakle, hvala vam našoj pozornosti i e, na pozivu. Svima vam želim jako uspješan skup. Well, thank you for your excellent remarks. Hvala na ovim izuzetnim primjedbama. Dolazimo iz Grčke i Italije. I moramo reći da eto ljudi se boje nepoznatog kao što je i e, pitanje sigurnosti nešto što je igralo ključnu ulogu na našim izborima. Dakle, ovo što smo čuli i ovaj sastanak je vrlo važan. Još jednom pozdravljam potpredsjednika E, Europskog parlamenta Paškua koji je zadužen za multilateralne odnose, uključujući odnose sa NATO savezom. On je isto tako nedavno izradio sveobuhvatno izvješće o odnosima između Europske unije i NATO saveza i to u okviri, vezano za okvire za suradnju i to eto par tjedana prije sastanka na vrhu. Hvala vam potpredsjedniče što ste danas s nama. Da, kao na velikim e, koncertima. Mi smo ovdje kako bismo zagrijali publiku za glavne pjevače koji će e, doći odmah nakon nas. Međutim, Eva, kad ste spomenuli da vi dolazite iz jedne od sredozemnih zemalja, vi kao i kolega iz Italije i Grčke, podsjetilo me to na jednu šalu Let iz Moskve slijetao je u Bukurešt. Tada je na njemu bila važna e, sovjetska delegacija i kada su se vrata aviona otvorila, nakon slijetanja otvorili su vrata i rekli udahnuši zrak, ha, sredozemlje. Dakle, i ja sam iz sredozemne zemlje. Da, zaista je jako dobro da se susrećemo i to ne samo na tim konferencijama koje se redovno održavaju dva puta godišnje, već i na skupovima poput današnje. U ime predsjednika parlamenta Tajanija pozdravljam predstavnike NATO-ve parlamentarnoj skupštine ovdje u parlamentu. Ja sam također predsjedao rumunskim izaslanstvom pri e, NATO-voj parlamentnoj skupštini od 96. do 2000. Ne znam trebali mi opet to spominjati te godine. Dakle, e, NATO-va parlamentarna skupština važna je za dobro funkcioniranje NATO saveza. Prije nego što nastavim, evo nešto vezano za e, današnji naziv sastanka. Dakle, suprotstavljanje novim izazovima, novim opasnostima. E, jer umjesto da tome radimo, moramo ponovno reaktivirati i pitanje starih opasnosti, a to je bila prava vojna agresija. To je ono što nas je u posljednjih četiri ili pet godina bilo zbližilo. Dakle, odgovorimo na nove izazove na planu obrane, ali ne zaboravimo niti stare. Dopustite mi da citiram izvješće 2016. godine o sigurnosnoj i e, zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici. Dakle, situacija postaje složenija i manje predvidljiva. Opasnosti su konvencionalne kao i hibridne dolaze od strane državnih i nedržavnih aktera. Na različite načine održavaju se na države članice i dovode u pitanje međunarodni povratak i vrijednosti zapadnih demokracija. Kraj citata. Nakon e, lansiranja slogana iz da je obrana bitna, E, od 2016. godine govorilo se da je važno pripremiti i provesti globalnu strategiju i e, ta je strategija dakle usvojena, usvojila je Evropska unija. I također se iz Lisabonskog ugovora odredba o pesku tu aktiviralo. I tu se počeo raditi na europskom programu za obrambenu industriju gdje se sada nalaze novi elementi gdje e, se radi u Europi na projektima vezanim za obranu koji su vezani također i za inovacije. U tim naporima uvijek je prednjačio Europski parlament i drago nam je da je konačno naš glas počeo se konkretizirati. Naravno moramo e, na neke stvari odgovoriti i na vrijeme. Mi smo predložili da se napravi nova bijela knjiga o obrani, e, zatim da e, naš e, pododbor za pitanje sigurnosti i obrane postane punopravni odbor. A kao i izvješće koje je govorilo na temu zajedničke sigurnosne i obrambene politike i još se nije konkretiziralo njegove preporuke, no još uvijek čekamo i nadamo se da će se to napraviti. Zajednička deklaracija postoji u suradnji među našim dvijema organizacijama. NATO je vojni savez, Europska unija to nije. Ali mi smo međusobno komplementarni i možemo mnogo toga napraviti na planu međunarodnog mira i sigurnosti. U mom izvješću na ove teme, što je kolegica Ljubedu spomenula, ja e, sam također rekao da se e, će nam biti drago vidjeti novu deklaraciju o odnosima između Europske unije i NATO saveza što će se usvojiti na sljedećem sastanku na vrhu. E, stalno se radi na novim naporima, novom planu o mobilnosti, vojnih snaga, suradnji obrambenih snaga i također izradi europske tehnološke baze. E, također radimo i smatramo da je veliki potencijal podrška zemalja članica koje nisu članice Europske unije, ali su NATO-vi saveznici. Dakle, i ja, kao što je i prethodnik rekao, se nadam da ćemo dobro raditi na transatlantskim pitanjima. Problema ima, ali bilo bi pametno da čuvamo nešto što nas je tako dobro branilo tako dugi niz godina. Hvala. Pa, mislim da je jedini način da se očuva mir, da ga, da ga čuvamo e, kad smo već u tome uspjeli. Hvala puno na ovim izvrsnim primjedbama potpredsjedniče. Hvala i na vašem radu i na tome što čuvate i jačate odnose između NATO Saveza i Europske unije. Naravno, nije lako e, jer radite na puno različitih područja, a zaista je važno da zastupnici budu aktivni i da potpredsjednici budu aktivni. To nije uvijek slučaj i naravno čovjek se uvijek treba osobno puno angažirati. Hvala još jednom. A sada prelazimo na prvu točku e, dnevnog reda, odnosno prvu temu današnjeg dnevnog reda. Glavni tajnik još uvijek nije došao, ali stiže. Pa ću onda vama prvo dati riječ. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti uvaženog e, gosta, gospodina Pedra Serana, koji je u Europskoj službi za vanjsko djelovanje zadužen e, za pitanja obrane i vi također ste sa sredozem, evo nas je troje. A, četvoro sa mnom. E, s obzirom na to kako su nam se naši susjedi bili okvalificirali. Dakle, gospodin Serano je izvrstan diplomata i puno radi na pitanjima partnerstva između Europske unije i NATO saveza kao i na transatlantskoj vezi. E, gospodin Serano puno radi na pitanjima upravljanja krizama i odgovorima na krize, a mi smo u posljednje vrijeme stalno u nekoj krizi. Dobrodošli. Hvala lijepa. Zamjenik glavnog tajnika je upravo došao, ali eto možemo vam e, dati malo vremena da e, se priviknete da ste ovdje pa ću govoriti ja. Nije lako govoriti nakon tako uvaženih kolega i govornika koji su zaista bili oni koji se itekako zalažu za odnose između Europske unije i NATO saveza. Moram e, zaista čestitati Joanu na e, izvješću koje je napisao o odnosima između Europske unije i NATO saveza jer se na taj način izvrsno ocrtavaju ti odnosi i isto tako jako se podržava jačanje tih odnosa koji bi se trebali nastaviti. Međutim, danas trebamo govoriti o tome kako da se zajedno nosimo protiv novih prijetnji. I točno je da su te nove prijetnje više spližile NATO i Europsku u odnosu na raniju situaciju. Da, e, mi gradimo u EU nove obrambene i sigurnosne strukture. Morali smo izraditi nove kapacitete ojačati to što imamo u EU uniji i shvatiti i shvatili smo da želimo li uspjeh moramo surađivati s našim partnerima. Među partnerima NATO ima posebno mjesto i jako smo njegovali posljednjih godina odnose s NATO savezom. E, zahvaljujem Rozi Gotemiller koja je zamjenica glavnog tajnika na suradnji. E, to je naša dužnost, moramo raditi na tim pitanjima E, sigurnosti naših e, sugrađana, naravno, ali s vama rozmije i veliko zadovoljstvo surađivati. Jača Evropska unija dobra je za NATO savez, a jači NATO savez dobar je za Europsku uniju. Ostvarujemo naše ciljeve i jačamo instrumente i na taj način jačamo i NATO je više puta rekao glavni tajnik NATO saveza kao i visoka predstavnica potpredsjednica Mogherini. Dakle, radimo na tome svakodnevno. Polazište našeg zajedničkog rada je zajednička deklaracija. Prethodni uvaženi govornici su već spomenuli E, to je bio rekao predsjednik NATO-ve skupštine i ustanovljeno je sedam različitih područja suradnje na kojima osoblje surađuje. Imamo sada 74 različite akcije kojima radimo, ali nisu te 74 mjere jedno, mi radimo puno više od toga. Naše osoblje stalno surađuje, većina tih akcija ili mjera je nešto što je zapravo tek e, način da ostvarimo puno zajedničkih ciljeva. Mi e, dakle surađujemo i rekao bih e, to je sada postala svakodnevna praksa, ta suradnja između Europske unije i NATO saveza da nismo u EU krenuli razvijeti vlastite obrambene kapacitete, onda bismo bili manje korisni NATO savezu i zapravo na taj način bolje radimo na sigurnosti naših građana. Među stvarima koje smo pokušali ostvariti je jačanje obrambenih kapaciteta naših država članica i saveznika. To je jedno od ključnih aspekata NATO saveza. Imamo također i e, predviđenu svotu za e, troškove NATO saveza što je bilo dogovoreno na sastanku na vrhu u Velsu. A e, PESCO, dakle zajednička struktura, stalna strukturirana suradnja je obilježje toga. Obvezujemo se da trošimo više, radimo zajedno, te da zajedno razvijamo obrambene kapacitete, te da ih razmještamo. To je dakle taj PESCO, ta stalna surferana suradnja. I dakle imamo određene angažmane koje smo preuzeli, radimo na određenim projektima e, gdje dakle imamo političke želje koje konkretiziramo na terenu. Komisija Europske unije odlučila je financirati razvoj istraživanja, i projekata u novom višegodišnjem financijskom okviru nadamo se da će ta izdvajanja doseći 1,5 e, milijardi eura godišnje. A e, podršku će davati revizijski mehanizam, e, mehanizam revizije pitanjima obrane koji će ustanovljavati napreduje li se ili ne, te ustanoviti više mogućnosti gdje možemo surađivati. Moramo dakle znati što želimo postići. Imamo plan za e, razvijanje kapaciteta koji bi se trebao krajem lipnja usvojiti. Na njemu se radi, što je vrlo važno, u suradnji sa NATO-vim procesom planiranja. Dakle, ono što radi Europska unija odgovara potrebama koje je NATO ustanovio. Trebamo dakle promicati te mehanizme jer će oni e, služiti ciljevima e, NATO saveza. Dakle, kada bi se već e, samo to napravilo, bilo bi već jako pozitivno, ali učinili smo i više, otišli dalje. Okrećemo se i jugu i istoku. Postoji tu jedna bitna stvar. Želimo li sve to ostvariti, potrebna nam je mobilnost. Moramo biti u mogućnosti razmještati naše snage. Znamo da postoji ta vojna mobilnost, kako je mi zovemo, ne znam kako vi to zovete, nešto drugo, zaboravio sam. A, i vi to zovete vojna mobilnost. Izvrsno. Činilo mi se da ste imali neki drugi izraz. Dakle, držat ću se i izraza bojna mobilnost. To je jedna od bitnih projekata suradnje između NATO saveza i Europske unije. Europska unija puno toga pridonosi, ne samo da možemo pridonijeti razvijanju infrastrukture unutar država članica, već možemo također pomoći po pitanju regulative, postupovnim pitanjima, prevoza mnogih E, mnoge infrastrukture e, i prevoza opasnih tvari i tako dalje. Dakle, mnogo toga se radi za NATO i za Europsku uniju. Jer ovo što radimo za Europsku uniju bit će na korist i NATO savezu. NATO je već puno radio na pitanjima mojne mobilnosti koje mi moramo uklopiti ovo što mi radimo, ali i ono što se zahtjeva na vojnom platu je, planu moramo uklopiti. To će se ustanoviti krajem mjeseca kada se krajem mjeseca dakle održi sastanak vijeća ministara obrane i ministara vanjskih poslova. Ovdje se također govori o vrstama prijetnji s kojima se moramo suočavati. Ja Kiber prijetnja sasvim sigurno je nešto što smo ustanovili da postoji još prije nekoliko godina. I u tih 74 akcije o kojim sam malo prije govorio, 20 se odnosi upravo na hibrid ne, ni rat. Mi smo u Helsinkiju organizirali e, centar izvrsnosti gdje e, mi zajedno radimo tu su dakle na upravnom odboru i predstavnici NATO-a. Također smo organizirali i čeliju e, e, za hibridna pitanja e, koja je zajednička između Europske unije i NATO i mi imamo tu paralelnu i koordiniranu analizu. Tako se to zove i o tome se i radi. Dakle, tu isto puno radimo još puno e, posla je pred nama, a e, u ključnim područjima gdje bismo također mogli surađivati jest e, pitanje atribucije. Dakle, to je nešto što je jako ključno kako bismo se borili protiv tih hibridnih opasnosti. I kako bismo se bolje razumjeli, počeli smo više surađivati, tako što imamo više vojnih vježbi, dakle paralelne i koordinirane vojne vježbe. Sljedeći puta e, će se e, još održati u studenom, dok su prošli puta e, surađivali Europska unija i NATO pod vodstvom NATO saveza, sada će vodstvo biti Europska unija a tu imamo i mnoge e, srodne aspekte od humanitarnih pitanja, e, zdravstvenih e, pitanja, pitanja prometa, a tu smo, se pozivamo i na naše strukture kontroliranja kriza koju imamo u Europskoj uniji. Dakle, izradit ćemo hibridni scenario za te vježbe i uključujući naravno i kiber prijetnje koje su e, jedne od najprominentnijih s kojima se moramo nositi u današnje vrijeme. E, sve će nam to pomoći da bolje shvatimo kako reagirati na takve opasnosti i kako bolje reagirati zajednički. Dakle, radimo na izgradnji kapaciteta zajedno s našim partnerima, radimo također u zemljama koje su u okviru naših pilot projekata Bosni i Hercegovini ili Tunisu primjerice. Surađujemo također sa Ukrajinom, Gruzijom i e, tako dalje. Surađujemo i s Irakom. Dakle, u tim smo zemljama, sudjelujemo i operacijama e, na sredozemlju operacija Sea Garden, operacija Sofia. Dakle, radimo na pitanjima vezanim za pomorsku sigurnost, odnosno sigurnost na moru. Imamo i horizontalne teme, dakle teme koje se odnose na različite sektore, primjerice radionica koja će se održati o ulogu žena u očuvanju mira i pitanjima sigurnosti. Ta radionica održat će se u rujnu. I za kraj govorimo o protuterorističkim aktivnostima, jer najveći dio opasnosti u zadnje vrijeme je od terorizma. I sada ćemo imati, odnosno prošlog tjedna se prvi put održala sastanak osoblja NATO saveza Europske unije koji radi upravo na pitanjima suradnje u borbi protiv terorizma, a radimo i na pitanjima kako pobijediti ISIS i e, kako surađujemo po tim pitanjima sa zemljama partnerima. Osvrnula sam se dakle tek na neke od aktivnosti. E, sve će se to odraziti i u našem izvješću o napretku. E, vrlo skoro ćemo saznati o tome više na sastanku na vrhu, a na zaključcima vijeća ćemo također čuti komentare o našim odnosima sastancima vijeća koji će se održati krajem ovog tjedna. Mnogo e, toga trebamo još napraviti. Nadamo se da ćemo to e, vidjeti i novu zajedničku deklaraciju nakon e, sastanaka koji će se održati u lipnju i u srpnju i nadamo se da će tu te deklaracije dati zajednički glavni tajnik NATO saveza i e, predsjednik e, Europskog vijeća jer to bi dalo dakle još veći zamah e, do sada postojećim zajedničkim naporima koje ulažemo. Naravno, sve ovo radimo u potpućišti u potpunosti načela e, kojima se reguliraju naši zajednički odnosi. Dakle, ću reciprocitet, međusobno poštovanje i naravno bez uplitanja unutarnja e, sigurnosna pitanja država Europske unije. Dakle, hvala e, svima i na ovom zajedničkom radu. Jednostavno želim još jednom potvrditi angažman visoke predstavnice i svih iz Europske unije koji žele dalje nastaviti raditi na ovim pitanjima. Hvala lijepa. Well, gave us a lot of informations. Dobili smo jako puno informacija. To obično nije tako. Hvala puno. Mislim da će to potaknuti jako puno pitanja. Nakon što čujemo sljedeću govornicu, gospođu Gete Möller, zamjenicu glavnog tajnika NATO-a prva žena koja je na ovoj poziciji. Čestitam joj na tome. Ona je sjajna diplomatkinja, promicateljica partnerstva između Europske unije i NATO-a. E, ona je stručnjak e, za globalne izazove e, i jako je upoznata i sa energetskom diplomacijom, to je njezina pozadina, a ja mislim da je to ključno da biste shvatili što se događa na sigurnosnom planu. I zato odmah dajem riječ e, gospođi Götemeler. E, svi rado čekaju vašu, vaš govor. Sigurno će biti poslije jako puno pitanja. Dajem vam riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala vam što ste mi pružili mogućnost da budem ovdje s vama Hvala vam što ste me stavili ovdje za isti stol sa mojim kolegom e, Pedrom. Mi jako puno surađujemo. Pedro je govorio dosta toga o našoj suradnji, a ja ću samo dodati još nekoliko zanimljivih točaka. Mislim da bi bilo dobro da vi čujete koji su naši planovi za NATO summit u srpnju i da čujete o kojim ćemo temama ondje govoriti, osim o samoj temi suradnje između NATO i Europske unije. Dakle, govorit ću o tim temama. A prvo ću reći da e, pozdravljam ovo što je rekao Pedro, a to je e, suradnja između ove dvije institucije i pohvala sjajnom timu u Europskoj uniji koji svakodnevno surađuje sa našim osobljem u sjedištu NATO-a. E, mi mislimo da nas jako puno toga povezuje sada, dakle Europsku uniju i NATO i to se očitovalo u zajedničkoj izjavi u Varšavi i e, to se očituje isto tako i u 74 zajedničkih prijedloga koji su sada započeli s primjenom. Dakle, imali smo jako produktivno razdoblje u smislu naše suradnje i nadamo se da će se to nastaviti. Na početku ću vam reći kako NATO vidi suradnju između Europske unije i NATO-a. Pedro je već o tome govorio. Dakle, to su dvije institucije koje su suočene sa zajedničkim sigurnosnim izazovima. Obje institucije mogu bolje raditi zajedno, budući da 94% državljana Europske unije živi u državi koja je i saveznica NATO-a. Dakle, mi se slažemo da niti NATO, niti Europska unija nemaju na raspolaganju sve alate kako bi se nosili sa sigurnosnim izazovima, ali ako surađujemo zajedno, onda imamo e, sav alat na raspolaganju i ja mislim da je to vrlo važno naglasiti i na to se moramo usredotočiti. Deklaracija iz Varšave poziva na novi zamah i novi sadržaj partnerstva između Europske unije i NATO-a. Mi smo napredovali u osnaživanju ove suradnje. E, neću ponovno navoditi sve one zajedničke projekte, jer je Pedro već naveo koji su to projekti, ali ja ću e, e, govoriti što nas sve čeka u budućnosti, a posebice ću naglasiti kako se suočavamo sa hibridnim izazovima, sa vojnom mobilnošću i sa temom e, žene, mir i sigurnost, a to je tema koja je meni posebice draga. Dakle, to su teme na kojima ćemo raditi i e, na koje ćemo se posebno usredotočiti u narednom periodu. Isto tako želim naglasiti da je za nas vrlo bitno da se parlamentarna zajednica angažira, dakle, kako u EU, tako u NATO. To je i glavni tajnik naglasio prošli tjedan. Dakle, baš istog ovog dana, prije tjedan dana, bio je sastanak u Varšavi, parlamentarne skupštine NATO-a i gospodin Stoltenberg je upravo to rekao. Isto tako, je to e, rekao i e, kada se obratio odboru za vanjske poslove e, Europskog parlamenta i pod odboru za obranu. Dakle, to je ono što je on naglasio i vrlo je dobro da se stalno obraća vašem, vašoj instituciji jer se samo tako može raditi na daljem partnerstvu. Potpora Europskog parlamenta omogućuje suradnju između Europske unije i NATO-a i upravo zato cijenimo svaki angažman. Stoltenberg je isto tako naglasio da mi e, potpomažemo razvoj europskih obrambenih snaga. Mi mislimo da snažna europska obrana, da je dobra za Europu, za Europsku uniju, ali i za NATO savez budući da će to dovesti do pravedne raspodjele tereta. Znate da je to vruća tema u NATO-u danas i, i to je već netko danas spomenuo. To isto tako može osnažiti transatlantsku vezu. Mi smo naglasili tri e, stvari, a glavni tajnik je naglasio da su bitna tri načela e, koja smatramo da su bitna za europsku obranu. Prvo, E, jača europska obrana mora biti komplementarna NATO-vim naporima, a ne ih duplicirati i to su isto tako jasno izrazili i europski čelnici. Dakle, tu se potpuno slažemo. E, to su stajališta koja se izražavaju u cijeloj Europskoj uniji. Ne možemo imati vojne zahtjeve e, koji će biti konkurentni jedni drugima, dakle sa strane NATO-a i Europske unije. Moraju biti komplementarni. Nadalje, snage i kapaciteti e, koji proizlazi iz inicijativa Europske unije moraju biti dostupni NATO u slučaju nekakve potrebe. E, države koje su članice i Europske unije i saveznice NATO-a e, ne mogu se priuštiti dvije sile, e, dva seta kapaciteta. I nakon toga e, snažnja europska obrana mora isto tako uključiti i države saveznice NATO-a koje nisu države članice Europske unije. Jer je to vrlo bitno, ali naravno poštujući autonomiju i integritet e, Europske unije. Ono što je glavni tajnik više puta e, spomenuo, a ja mislim da je to dobro ponovno spomenuti, je da NATO ima saveznice koje nisu članice Europske unije, ali koje izrazito doprinose europskoj sigurnosti i koje su stalno angažirane na planu europske sigurnosti. SAD i Kanada imaju sve veću vojnu prisutnost u Europi, mislim da ćete to čuti i u kontekstu e, NATO samita u srpnju. Nakon Brexita e, države e, saveznice NATO, a koje nisu države članice Europske unije, na njih će otpadati 80% potrošnje na obranu NATO-a. A tri od četiri borbene skupine na istočnom dijelu e, NATO saveza e, vode, predvode e, države, saveznice NATO-a koje nisu države članice Europske unije. Sad ću vam govoriti o kojim ćemo sve temama govoriti na nadolazećem samitu u Briselu. Dakle, planira se potpisati nova zajednička deklaracija koja će dati novi zamah suradnje između Europske unije i NATO-a i e, zamah primjeni 74 zajedničkih prijedloga. Pedro već govorio o tim prijedlozima i e, to izvješće o napredu će pokazati da smo i tekako dobro napredovali, međutim da imamo e, posla i u budućnosti. Dakle, mi moramo Eh, održati svoje obećanje, ispuniti svoje obveze. E sad kad se eh, vratimo na summit, eh, summit će govoriti o tome kako možemo osnažiti našu suradnju, jer naše odvraćanje i odgovor nije samo, ne ovisi samo one četiri borbene skupine koje smo raspodijelili u Baltiku i u Poljskoj, nego o našoj sposobnosti da e, brzo rasporedimo snage na drugačiji način i da snage budu mobilne. To naravno ovisi o sposobnosti naših snaga i o tome koliko ih možemo dobro raspodijeliti i uključujući preko e, Atlantskog oceana. I ne samo preko Atlantskog oceana, nego i unutar Europe. O tome ćete e, danas e, čuti i od generala pukovnika Jana Bruksa, direktora Međunarodnog vojnog osoblja e, NATO-a. Dakle, ako imate kakva pitanja vezano za to, možete se slobodno njemu obratiti, budući da se Jan upravo sada bavi ovim tipa, pitanjima. Govorit ćemo isto tako i o Rusiji. mislim da će e, čelnici naglasiti dvostruki pristup Rusiji, dakle s jedne strane odvraćanje i odgovor, a s druge strane dijalog. E, odvraćanje i odgovor to znači da Rusiji treba poslati e, konzistentnu poruku e, u slučaju kada dolazi do povrede međunarodnog e, prava i međunarodnih pravila. S druge strane imamo dijalog, budući da je potrebno da naši odnosi s Rusijom postanu bolji ukoliko je to moguće. Dakle, i prošlog tjedna smo se sastali sa ruskim predstavnicima u sjedištu NATO-a. Vjerujemo da dijalog dovodi do bolje produktivnosti u našim odnosima i mi se nadamo da će sigurnost, uzajamna sigurnost eh, biti puno bolja u budućnosti. Danas se čini da je isto tako moguće da dođe do mm, nekakvih vojnih incidenata i u dijalogu s Rusijom trebamo nastojati to riješiti na što bolji način. <clears throat> Sljedeća tema je projiciranje stabilnosti. Riječ je o tome da moramo projicirati stabilnost na naše susjedne zemlje, NATO ima jako puno e, susjeda, svaka od tih zemalja ima svoje vlastite okolnosti, primjerice Ukrajina, Gruzija, Zapadni Balkan, Jordan, Tunis, Afganistan, Irak ili brojne druge zemlje u kojima je NATO aktivan. NATO projicira stabilnost kroz cijeli niz e, načina od e, pružanja obuke lokalnim snagama, od izgradnje kapaciteta do pružanja praktične i političke podrške, naravno u suradnji sa Europskom unijom. Pedro je spomenuo pilot projekt koji smo pokrenuli sa e, Tunisom i e, Gruzijom. Pozdravljam i projekt, pilot projekt koji je pokrenut e, u suradnji sa Bosnom i Hercegovinom. Što se tiče sljedeće teme, a to je modernizacija, modernizacija znači da e, se NATO mora uhvatiti u koštac sa novim izazovima i prilagoditi se. E, ja očekujem da će čelnici odobriti promjene zapovjedne strukture NATO-a. E, najnovija od tih promjena je Atlantsko zapovjedništvo koje je, ima svoje sjedište u Norfolku u Virginiji i logistički, e, logističko zapovjedništvo u Njemačkoj. U isto vrijeme mi reformiramo i sjedište NATO kako bismo osigurali e, da e, naš, naš NATO savez bude transparentan, učinkovit i da dobro funkcionira. Dakle, cijelo sjedište NATO-a ćemo reformirati, a poruka koju želimo poslati cijelom svijetu je poruka transparentnosti i sigurnosti. I na posljedku, e, već sam spomenula tu temu, a to je tema raspodjele tereta. To je tema o kojoj se jako puno govori u Washingtonu u ovom trenutku u kontekstu nove administracije. Mi isto tako govorimo o toj temi u sjedištu NATO-a. Što se tiče potrošnje, Riječ je o tome da se e, ispuni obećanje o potrošnji 2% BDP-a na obranu od strane dakle, zemalja saveznica. To je dogovoreno na samitu Walesu 2014. E, godine. Ali isto tako je tu riječ o podršci nato misijama i operacijama i o pružanju e, potrebnih kapaciteta NATO savezu Imamo sve više pozitivnih vijesti oko e, potrošnje na obranu. Primjerice 2014. godine tri zemlje saveznice trošile su 2% BDP-a na obranu. Ove godine očekujemo da ih bude osam, a i druge zemlje idu u pravom smjeru. To će biti e, ključna tema na e, našem samitu i radujemo se da ćemo iskoristiti taj zamah E, jer 2019. godina je godišnjica e, saveznica, saveza. Dakle, to je sada strateško vrijeme kada NATO savez može progurati svoje najvažnije ciljeve i e, pokušati ih ostvariti i u sljedećem desetljeću. Dakle, imat ćemo summit sredinom srpnja i govorit ćemo o svim ovim temama. Hvala vam na pozornosti, hvala vam što ste me pozvali da vam se obratim danas, gospođo predsjedateljice. Veselim se daljnjoj raspravi. Well, thank you so much for... Hvala Hvala što ste uzeli vrijeme da dođete ovdje, da se obratite e, parlamentarcima i da kažete koja je NATO-va perspektiva e, trenutačnog stanja stvari, da nam ne, kažete nešto o nadolazećim e, projektima. A sada otvaram vrijeme za raspravu, da vidimo koliko ćemo imati pitanja. Evo, pokrenuli ste veliku raspravu. Prvo Portugal. Gospodin Miranda Kalija. Izvolite. Evo, a onda će odgovoriti ko bude htio odgovoriti. Hvala vam. Pozdravljam suradnju između Europske unije i NATO-a koja dobro napreduje u posljednje dvije godine sada se približavamo samitu u Briselu. Moje pitanje, možemo li iskoristiti e, taj sastanak politički na visokoj razini i doći do bolje suradnje? E, koje mislite da su glavne e, prepreke toj suradnji? I drugo pitanje, tijekom e, samita e, usvojit će se e, novi paket i Europska unija radi puno na toj e, temi. Dakle, radimo na zajedničkoj sigurnosti. Što obje organizacije mogu učiniti, što mogu zajedno raditi kako bi povećale svoje kapacitete i kako bi uključile partnerske zemlje i povećale njihovu otpornost. Hvala na pitanju. Možemo čuti još nekoliko pitanja, pa ćemo onda na odgovore. Latvija, izvolite. Zahvaljujem oboje govornika. Govorim sada u ime Latvije. Mi podržavamo snažno obje organizacije. One su nam ključne za budućnost. One su ključne za budućnost Europe i za budućnost SAD-a. Suradnja je ključna, ali kad govorimo o novim prijetnjama, jedna prijetnja s kojom se suočava Europa je unutarnja prijetnja. Ekstremizam, populizam, to se događa na političkoj razini i sve više i više ta unutarnja prijetnja je pod utjecajem vanjskih sila. Postoje dvije organizacije koje se bave ovim pitanjima. Prvo, e, Europski centar izvrsnosti e, u Helsinkiju ali isto tako i e, centar NATO-a e, u Rigi. E sad me zanima e, u kojoj mjeri ove dvije organizacije surađuju i na koji način se njihov mandat razlikuje njihov opis poslova. Budući da se obje suočavaju sa unutarnjim prijetnjama s kojima je suočena Evropska unija, više Evropska unija nego NATO u cijelosti. I spomenuli ste imamo izbore u Europskoj uniji sljedeće godine, imamo izbore gotovo svaki mjesec u Europi imamo sve više antieuropskog e, osjećaja i to su često sile koje su demokratski izabrane, ali ne nužno etičkim na etički način. Hvala na ovom pitanju. Još jedno pitanje, gospodin Tanok iz um, odbora AFET Europskog parlamenta iz Ujedinjene kraljevine. Dakle, vi ste negdje između Europske unije i NATO-a. Gospodin uh, paški potpredsjednik, e, a ja sam, on zna da sam ja ovdje već e, skoro 20 godina kao e, zastupnik. Ja sam konzervativac, ali sam za Europsku uniju. Brexit je spomenuo samo jedan govornik i to 80% potrošnje unutar NATO-a dolazi izvan država članica Europske unije. Dakle, to će biti takva statistika kad e, Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. Dakle, to će svakako promijeniti dinamiku u smislu obrane i sigurnosti na našem kontinentu, jer će samo Francuska biti e, država članica Europske unije, a istovremeno članica i vijeća e, i imat ćete veliki jaz u proračunu Europske unije, dakle 15 milijardi, to će se morati iznaći na neki način. E, vidjet ćemo na koji način će se zatvoriti ta, ta rupa i vidjet ćemo kakav će biti sljedeći višegodišnji financijski okvir. Imamo i Europski fond za obranu, ne znamo što će se dogoditi nakon Brexita. Isto tako imamo i Europski fond za razvoj koji će isto tako biti vjerojatno e, ugrožen nakon Brexita što znači da će Brexit svakako utjecati i na e, dugoročnu sigurnost. Ali imamo i Trumpovu najavu iz Washingtona da će e, nametnuti e, sankcije vezano za izvoz čelika na temelju sigurnosti, a to bi moglo potaknuti opet nekakav trgovinski rat mogu se tarife primjenjivati i na Kanadu, a i ona je članica e, NATO-a. E, I ono što je zanimljivo, Liam Fox, e, ministar trgovine Ujedinjene kraljevine, je stao na europsku stranu po ovim pitanjima i uvijek je govorio da je SAD naš glavni savjetnik u svakom smislu, u trgovinskom smislu, u sigurnosnom smislu, ali sada je stao na stranu Europske unije. Dakle, događaju se vrlo zanimljive stvari i ja mislim da će Brexit e, ključno utjecati na sva ova pitanja puno više nego što, nego što ste vi to istaknuli. Hvala. Evo, dobili smo već puno pitanja. Dakle, gospođo Götmiller, sada možete odgovoriti, onda će kolega poslije vas. Ako sam vas dobro shvatila, ovo što ste rekli više su komentari nego pitanja, ali dopustite da se složim s vašim eh, komentarima kada kažete da se čudne stvari događaju. A što se tiče ovog jako važnog komentara o eh, kažnjivim e, carinama. Evo, nadam se da će neke stvari tijekom vikenda u Singapuru rješavati, tako da ako niste imali mogućnost e, saslušati glavnog tajnika medicina e, što je rekao, mislim da bi bilo dobro da pročitate jer tu je bilo jako korisnih i važnih komentara koji se tiču car, ovog carinskog <laughs> plesa koji se odvija i po svemu sudeći ovdje se prvenstveno radi o vidu pregovora, no u svakom slučaju vidjet ćemo što je tu posrijedi, jer ovdje se radi o jako ozbiljnim stvarima. I s obzirom na način na koji se tome pristupa, to bi moglo imati jako ozbiljne posljedice, no možda vi to drugačije procjenjujete ali meni se čini da ovo što se do sada dogodilo naznačava da još postoji prostora za pregovore. Druga pitanja. Kolega iz Portugala postoje pitanje o glavnim preprekama i ograničenjima u vidu suradnje. Pa evo, doista bih voljela čuti što Pedro također o ovome misli. No, dijelom imamo jako brojne svakodnevne odgovornosti koje snose ove dvije organizacije i dijelom stvari se tiču i e, osoblja ljudskih resursa koji su potrebni da se zadovolji provedba svih 74 prijedloga. Kako stvari stoje, mislim da ćemo odlično napredovati po pitanju projekata na koje, koje je spomenuo Pedro. Mislim da doista idemo na svim poljima u pravom smjeru no neki od ovih projekata se morali ponovno stati u red zbog neadekvatnog broja ljudi koji su bili na raspolaganju za provedbu i nadzor provedbe svih tih projekata, tako da mislim da je to bio najveći problem za rješavanje i da se postaramo da smo doista u stanju dakle sa sva 74 prijedloga e, napredovati još jedno pitanje mi je postavljeno, tiče se obrambene suradnje Europske unije, koju Europska unija trenutno razvija i to je povezano uz tri načela koja ću ponoviti i za NATO je to jako važno. Dakle, jako važan niz načela za koje se nadamo da ćemo kako napredujete u svom radu moći vidjeti napredak u E, na polju europske obrambene e, europskih obrambenih kapaciteta. Što se tiče projekcija stabilnosti i paketa za jug, to su glavni, glavne destinacije za projeciranje snaga alijanse i to će biti jako važno za NATO savez. I to je područje u kojem NATO i Europska unija rade već dosta toga zajedno, no mislim da, evo, mi u NATO ćemo doista biti u mogućnosti razvijati svoj posao u potpunosti samo u pod uvjetom da EU i NATO doista blisko surađuju. Već sam na samom početku rekla da mi raspolažemo potrebnim alatima, ali ne svim alatima. Tako da ukoliko budemo surađivali, onda ćemo moći imati na raspolaganju sve potrebne alate, instrumente, osobito što se tiče gospodarske i razvojne pomoći. To, je, to su polja u kojima NATO nema nikakva utjecaja i čujima se ne bavi. A, a kako bismo mogli potpuno surađivati s partnerima u Sjevernoj Africi, Sredozemlju i Bliskom istoku, E, to bi nam moglo biti od velike koristi, tako da suradnja na tim poljima, u tim područjima što se tiče izgradnje institucija, obrambenih kapaciteta i drugih stvari je jako važno. To mi možemo napraviti, ali trebaju nam i ostali instrumenti, a oni se tiču gospodarstva i pomoći pri razvoju. To je e, to su vaše polja djelovanja koja nam mogu biti od iznimne pomoći. E, iz Latvije. Evo, gospodine, <laughs> jako mi je veliko zadovoljstvo vidjeti vas ponovno od zadnjeg putovanja u Rigu. Dakle, spominjete nove prijetnje. Čujte, jako je važno doista se fokusirati na ovo. Mi smo jako fokusirani na takozvani hibridne ili asimetrične prijetnje u NATO. Imali smo jako važne razgovore na razini Sjevernoatlantskog e, savez vijeća to su teme koje su od, su od velikog interesa i značaja za, nam, za nas. Sada postoji nadogradnja u smislu izgradnja znanja i postoje dva stratkom centra u Helsinkiju i Rigi Centar za hibridne prijetnje u Helsinkiju koji nam pomažu da shvatimo sukus ovih prijetnji iz kraja na kraj i jednom kada shvatimo bolje probleme koje mogu predstavljati te prijetnje, onda iskreno govoreći e, moram reći da nas je to brojne od nas e, iznenadilo i sada shvaćamo cijelokupni doseg i opseg tih pitanja i sada možemo početi polako rješavati te stvari. Ja to sam rekla u Velješ kad sam bila u Rigi u Stratkom centru, doista sam bila zadivljena način kako su e, to dobro analizirali i kako treba preventivno djelovati za zaštitu naših e, nacionalnih demokratskih e, sustava i oni su imali odlične ideje i mislim da možemo iskoristiti njihovo stručno znanje. Evo, doista bi me zanimalo što i Pedro ima za reći o tome. Centar za hibridnu prijetnju u Helsinkiju počeo je raditi tek e, nedavno počinje svojim radom, ali komunikacija između Rige i je jako je dobra, tako da doista očekujem da će međusobno napunjavati rad jedan drugoga, ne duplicirati ga. Hvala. Pedro Serano, sada se morate i vi očitovati. Sa zadovoljstvom, hvala. Najviše hvala i iznađujuće, ali evo, slažem se skoro sa svim što je rekla eh, potpredsjednica. Ne, šalim se, naravno, vidite kako se slažemo. Što se tiče komentara britanskog eh, eurozastupnika o Brexitu i tome da nismo o tome puno govorili, čujte, mislim da je Vjedna Kraljevina to savršeno jasno eh, stalo do znanja, dakle, Ujedinjena kraljevina napušta Europu, ali napušta niti Europu, niti sigurnost i obranu Europe koja je od interesa za Ujedinjenu kraljevinu i za Europu. I samo činjenica da više neće biti država članica Europske unije ne znači da nećemo nastaviti surađivati po pitanju obrane, neće nastaviti surađivati sa Europskom unijom po pitanju obrane. Sad koji će to biti oblik, u kojem vidu, to treba još odlučiti, ali nema nikakve dvojbe da je to u interesu jednog kraljevine Europske unije, da će doći do dogovora, tako da je to nešto neće biti izgubljeno, već će se nastaviti ta suradnja i mi sada gledamo kako politika sigurnosti obrane se razvija i kako i to je uvijek bilo etablirano kao otvorena politika, dakle ne samo za isključivo Ujedinjenu uniju, već i za podršku drugima i prima podršku drugih. Dakle, to je uvijek bio otvoren projekt i zasigurno je da ima prostora da se da u svoje okrilje primi državu koju i dalje smatramo članom, dragim članom naše obitelji. Što se tiče prepreka i ograničenja, Postoje različite odgovornosti za NATO i Europsku uniju što se tiče obrane. To je, to postoji, to je zapisano u samim temeljnim ugovorima gdje se priznaje uloga NATO-a e, kao instance koja je zadužena za zajedničku obranu država članica Europske unije koje su članice NATO saveza i svi mi polazimo od tog temelja, te premise. Što tiče tri ključna principa koja je spomenula potpredsjednica NATO, a mislim da je slabo tu što kontroverzno. U stvarnosti mi smo uvijek govorili da svi kapaciteti koji će biti razvijeni nisu europski kapaciteti, to su kapaciteti država članica. Dakle, na državama članicama je da odluče što će raditi s tim kapacitetima. O tome ne treba odlučivati Europska unija. Sve ono što je u okviru Europske unije razvijeno je e, na usluzi država članica Europske unije i oni to mogu koristiti, mogu koristiti i okvir NATO-a i UN-a i koalicije. Dakle, mislim da je to dosta jasna stvar. A nedupliciranje, iskreno govoreći, mislim da smo govorili o nepotrebnom dupliciranju, jer postoje neka područja u kojima je potreban e, određen kapacitet koji će, se, koji, koji će zajamčiti da Europska unija ima eh, kapacitete i autonomiju da određene stvari obavi. No, to nije nešto što se da porediti eh, sa misijama koje imamo i mi i vi. Dakle, to nije ta europska zajednička obrana za koju je Europske unija, za koju je zadužena to niti operacije koje provodimo u, kroz različite države članice Europske unije. No, što se tiče sudjelovanja saveznika koji nisu dijelom Europske unije, ponavljam, mi smo jednako zainteresirani za sudjelovanje država koje nisu članice NATO-a u radu koje obavljamo, a ovdje se uvijek govori o reciprocitetu, tako da mislim da su to neka načela koja uopće nisu kontroverzna i zasigurno ne predstavljaju prepreku za nastup našeg zajedničkog rada. Što više, mislim da se slažemo s tim uveliko. Ono što je važno jeste da budemo jasni u porukama koje se tiču značaja naših odnosa i suradnje, te da ne otvaramo prostor za kriva tumačenja za nesporazume jer to ne bi bilo nikakve pomoći ni općenito niti jednoj niti drugoj organizaciji niti sigurnosti naših eh, građana. Mi to naravno ne radimo i mislim da je jako važno da uputimo jako jasne poruke o tome kako surađujemo u, eh, za zajedničku korist eh, svih. I što se tiče naših s pravom ste rekli potpredsjednice naših poteškoća što se tiče e, osoblja koja nam nedostaje da provedemo sve akcije e, o kojih smo se složili. Parlament je pravo mjesto za tu temu jer ćete vi analizirati naš proračun i svakako će nam trebati više, e, više ljudi kako bismo se bavili s ovim jer je potrebno uložiti još puno dodatnog napora. I zaključno što se tiče hibridnog, e, kao što je Roza rekla, centar u Helsinki upravo počinje s radom, puno toga treba e, naučiti, ali doista pruža, e, slažemo se oko toga, neformalan okvir koji olakšava suradnju između stručnjaka i to je pravo mjesto na kojem se može okupiti veliko stručno znanje i analizirati spoznaje i informacije. Jedna od ključnih e, tema koje je spomenula Roz jeste prevencija. Što se toga tiče, Europska unija doista je bila aktivna što se tiče otpornosti. Imamo raznovrsne e, alate, vi ste spomenuli razne alate koji su na raspolaganju u Europskoj uniji, postoje alati za jačanje otpornosti, no e, analiza je ključni aspekt toga svega i treba biti u stanju povezati sve E, elemente kako bi se vidjelo što se događa, da li postoji neka prijetnja, da li je namjerna, da li se i to treba biti u stanju analizirati, identificirati, ponekad javno i provesti nužne mjere. Ponavljam, mjere su doista raznovrsne i za to e, trebamo udružiti snage jedne i druge organizacije kako bismo bili učinkoviti u tim odgovorima. Toliko najviše hvala. Hvala vam, prelazimo na daljnje pitanja. Evo, dvoje, troje od vas, gospodin Ajdin, vi imate pitanje, je li tako? Ostajemo na u sredozemlju, Turska. Uh, actually my question was asked... Uh, u biti, gospodin je postavio e, već moje pitanje, no e, na što mislim kad spominjem unutarnje prijetnje je... Evo, kod mene je nešto drugačije nego ono što, što je on mislio. i odgovor koji sam čuo nije bio zadovoljavajući jer bih e, htio čuti e, drugačiji pristup tome, tom pojmu unutarnjih prijetnji. Kada ja spominjem unutarnju prijetnju, mislim konkretno na probleme kao što su rasizam, ksenofobija, islamofobija, populizam. Ove prijetnje dolaze iz samih europskih eh, izvora, a ne vanjskih, jer one se sve više i više udaljavaju od tradicionalnih vrijednosti prosvjetiteljstva. I vrijednosti u biti su ono na čemu počiva sama Europa i što je i na vrijednostima počiva ono što nazivamo Europom danas. I Europa se postupno zbog toga mijenja i više sve manje liči na oazu, a sve više na određenu opasnost. I evo koji, dakle, koji bi koraci mogli koje korake mogla je Europska unija i NATO poduzeti glede ovih e, prijetnji. Hvala vam, ovo je jako zanimljivo, ostajemo u Turskoj, ko, vaš kolega Kontar ima jedno pitanje, ako sam dobro shvatila. Hvala predsjednice. E, moje pitanje upućeno je Rozgate Maler. Sada je očito da ste išli vidjeti Ukrajinu i odnosno da stav Rusije dovodi u pitanje, dakle, NATO NATOvu politiku odvraćanja koje već testira Rusko Rusija. Sve više zabrinjavajuće što Rusija razvija hibridne taktike koje je vjerojatno teže odvraćati nego tradicionalno ratovanje. No, privlačim vašu pozornost na nuklearnu komponentu ruske agresivne politike. Konkretno govoreći, Rusija je razvila integrirani obrambeni stav kojim se kombiniraju nuklearne i konvencionalne e, sposobnosti. Mi znamo da tijekom zadnja dva desetljeća nuklearna komponenta NATO-vog e, programa odvraćanja je e, želim reći da radikalna transformacija NATO-a glede razmještanja nuklearnih e, glava i položaja treba biti promijenjen e, u, s obzirom na date okolnosti, ali htio bih e, čuti koje su nuklearne sposobnosti odvraćanja naše, našeg saveza, a imajući na umu novu rusku obrambenu doktrinu. Hvala. Daćemo još dva govornika poslije, a Paolo Ali će isto iznijeti svoje komentare i pitanja. Hvala, imam dva pitanja. Prvo se južne obale ali, južnog boka Saveza koji je važan na europskoj razini. Vidimo koliko je ovo migracijsko pitanje od velikog utjecaja i na Italiju, Grčku, Španjolsku, ali i na političku situaciju u Njemačkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Sloveniji i brojnim drugim zemljama. Tu se ne povlači pitanje samo terorizma, već migracije i izbjegličke krize. NATO je po mom mišljenju donijelo odlučnu odluku uspostavom eh, strateške eh, uprave za jug. Moje pitanje je kako ta nova struktura može u potpunosti biti pokrenuta kada i kako može bolje surađivati s Europskom unijom, jer ako sam dobro shvatio, cilj te strukture nije da se bavi vojnim pitanjima, već prvenstveno da analizira i shvati korijenje i uzroke tih eh, fenomena koji se događaju u Africi. Europska unija jako je aktivna u Africi, tako da evo, dakle, moje pitanje je da li je moguće naprijediti suradnju također glede obučavanja redovnih eh, vojnih snaga u Africi i tako dalje. A drugo pitanje tiče Zapadnog Balkana koji ste već spomenuli. područje Zapadnog Balkana u srcu Europe, a nestabilnost je jako visoka tamo, osobito u Bosni i Hercegovini. Tu imamo kolege iz Srbije i Crne Gore koji su stabilnije zemlje, no općenito govoreći situacija e, je doista drugačija glede percepcije NATO-a, Europske unije i tako dalje. Dakle, što mislite o situaciji tamo? Naime, Povijesno gledajući vidjeli smo brojne zemlje u regiji mm, kako postaju prvo članicama NATO-a, a onda Europske unije, ali sada u nekim slučajevima moglo bi biti i ići suprotnim redoslijedom. Dakle, koji su vaši planovi glede suradnje između NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu? Miskete i think there are enough questions for now. Mislim da smo za sada čuli dovoljno pitanja. Sve su bilo izvrsna pitanja na kojima vam se puno zahvaljujem. Kolega iz Turske postavio je pitanje o rasizmu i ksenofobiji. Vi ste govorili o hibridnim metodama. E, i, ako sam vas dobro shvatila, e, nije se izravno o tome govorilo. Mi u NATO savezu pokušavamo puno raditi analitički na tom planu. Odvijaju se mnoge rasprave, uključujući i rasprave koje će se održati na sastanku na vrhu u srpnju. Uspjeravamo se na hibridne metode. Vjerujte mi, hibridne metode nisu nešto novo. E, hibridne vrste rata su stare koliko i trojanski konj, vjerojatno i starije od toga. Svi znamo e, poznatu sliku o trojanskom konju u e, ratovima u staroj Grčkoj koja se, dakle, ta slika prenosila kroz niz stoljeća. U svakom slučaju, Radi se o tome da bi se kod saveznika toliko smanjilo osjećaj povjerenja da bi to jednostavno ugrozilo e, povjerenje ovdje. E, takva je situacija možda doći i u Sjedinjeničkih državama iz kojih ja dolazim. Ja sam duše ovdje kao dužnosnik NATO saveza a ne kao predstavnica svoje zemlje. U svakom slučaju, hibridni e, rat tu samo povećava sve te probleme i dijeli društva i države. I takve stvari mogu u potpunosti ugroziti međunarodno pravo. Dakle, u tom kontekstu u NATO savezu posvećujem posebnu pozornost. Točno je da bi se moglo reći da metode propagande nemaju uvijek vojne, odnosno sigurnosne implikacije, međutim mislimo da mogu imati utjecaja na vojnu situaciju i na sigurnosna pitanja, te ćemo stoga puno pozornosti posvećivati njima. Govorili ste o tome da se mi pomalo udaljujemo od naših vrijednosti. Mislim da ste to jako dobro uočili. I stoga mislim da prije svega moramo informirati o tim metodama, moramo ih pokušati spriječiti. A ono što smo čuli na sastanku u Rigi je bilo upravo to. Ne smije se dopustiti da se javljaju e, takve sigurnosne E, priče je i da se one počnu širiti i to i kako širiti. Dakle, treba ih e, drugačije, e, treba ih zapravo sresti u korijenima. To nije lako jer u današnje vrijeme ima jako puno promakande i vidjeli smo na koji način se koristi različiti hronički uređaji da bi se širili tweetovi i slične porake. Dakle, treba shvatiti probleme, mehanizmi koje se koriste i onda učiniti sve što možemo kako bismo ih spriječili. Treba u svakom trenutku biti korak ispred protivnika. Ja mislim da je to zapravo najvažnije u današnje vrijeme ali moramo pokušati naći i druge načine na kojima bi se mogli nositi, gdje smo se mogli nositi protiv takvih prijetnji. Ne mogu vam sada reći ništa drugo, osim da smo tih problema svjesni i da pokušavamo rješavati te probleme. Ja sam spomenula otpornost baš kao i Pedro. U današnje vrijeme to je toliko važno. U borbi protiv e, kiber prijetnji naša društva moraju se moći suprotstaviti kiber prijetnjama. Dakle, trebamo e, biti otporni na tu vrstu dezinformacije. Bilo bi mi jako drago Drago mi je bilo vidjeti u kojoj mjeri Evropska unija napredna na ovom planu u odnosu na NATO savez i zato puno učimo iskustva vas u Evropskoj uniji. Iako mi je drago da e, sam se srela e, s vama, nakon što smo sreli u siječnju u Turskoj, znate da sam ja ranije bila stručnjak za nuklearno naoružanje i odvraćanje od nuklearnog naoružanja. Ali o to bih mogla govoriti cijelo poslije podne. U svom kapaciteti za nuklearno odvraćanje i u NATO savezu e, se razmišlja o kupovini sljedeće generacije platformi aviona F-35 ko bismo trebali imati kako bi oni mogli obavljati nuklearne misije, ali to je svega dio cijelokupne slike, jer imamo naravno i druga E, je načine i u okviru NATO saveza imamo tri države koje posjeduju nuklearno naoružanje i na različiti način e, mogu raditi na pitanjima odvraćanja. Ali e, nuklearno odvraćanje je nešto što je dio cijelog jednog spektra, naime postoji kiber, odnosno asimetrične prijetnje u e, povelji NATO saveza to bismo definirali kao opasnostima prema članku 5. Dakle, gdje se definira napad na jednu zemlju članicu i ta napadnuta zemlja traži pomoć. Moram reći da smo prije nekoliko godina na sastanku u Varšavi rekli da bi i kiber prijetnje mogle biti svedene pod članak 5. Dakle, postoji čitav niz sredstava odvraćanja u današnje vrijeme. Dok smatramo da bi prijetnja, dakle da nuklearni napad bio e, vrlo e, nešto što je malo vjerojatno, moramo ipak e, posvetiti punu pažnju svim aspektima prijetnji u spektru. Iako mislimo da je nuklearna prijetnja e, malo vjerojatna, moramo biti jako spremni i moramo znati da se radi o oružju za masovno uništenje i u tom smislu treba znati da se radi o oružju koji će se u tek rijetkim situacijama trebati koristiti. Oprosti gospodine Oli, e, e, ja sam se zanjela govoreći o nuklearnim pitanjima. E, bilo je pitanje o južnom boku. Radi se u, dakle, u Napolju vrlo važnim kapacitetima koji se razvijaju i na sastanku u srpnju sastanku na vrhu će to biti spremno. To je jako dobra platforma za daljnju suradnju između NATO Saveza i Europske unije. Očekujemo da će se raditi o kapacitetima koji će nam pomoći da surađujemo, da surađuju ne samo naši vojni stručnjaci, već i civilni stručnjaci. I NATO savez želi da i akademski stručnjaci E, surađuju. Primjerice, stručnjaci iz Bliskog istoka da dođu u Napulj. Mislim da se radi o izvrsnoj platformi za buduću suradnju između Europske unije i NATO saveza. Mislim da se radi o zaista značajnim kapacitetima i e, da ćemo se e, na taj način, da ćemo da taj način dalje napredovati po pitanju operativnih kapaciteta i da je to jako dobro za sastanak u srpnju. Molim se da gospodina Seranda da odgovori. Hvala. Naravno, slažem se sa svime što je Rose rekla. Po pitanju vrijednosti, e, govorite s nekim ko se bavio e, pitanjima vanjske politike, dakle u tom smislu ću joj govoriti. Jedno od ključnih pitanja jest objasniti vanjsku dimenziju i što sve može dovesti do ksenofobije. Dakle, važno je objasniti o kojim se prijetnjama radi i što radimo da bismo se s njima nosili. Jer ksenofobija nam nikada ne može biti odgovor. A postoji odgovornost u e, našem diskursu. Naime, i kad se borimo protiv kiber prijetnji, moramo biti u mogućnosti objasniti na koji način mi sagledamo stvari, kakve odgovore nudimo. A Ksenofobija ni u kom slučaju ne može biti odgovor na vrstu prijetnji s kojima se nosimo. I e, na tome moramo raditi kada govorimo o građanima. Što se nuklearnih prijetnji tiče, nisam ja ovdje stručnjak da o tome govorim. Međutim, vrlo je važno da se protivnicima kažu, odnosno ukaže koji su naši ciljevi i koje granice ne smiju prijeći. Jasnoća je vrlo bitna u međunarodnim odnosima. Međutim, ne želim sada ulaziti u stručne aspekte jer ima puno kvalificiranijih ljudi od mene da govore danas o tome. Što se tiče južnog boka, da, moramo vidjeti kako možemo surađivati s NATO savezom, gdje možemo na određenim e, mjestima, na određenim poprištima surađivati, gdje već surađujemo, gdje još možemo surađivati. U konačnici moramo imati na umu da radimo zapravo sa e, istim snagama i kako god e, pogledamo e, te, te snage pripadaju i jednoj i drugoj organizaciji. Moramo vidjeti također i kako na sve to gleda država kojoj dolazimo u pomoć. A pomoć koju pružamo može biti samo pomoć koja se od nas traži i koja je dobrodošla. Moramo dakle vidjeti kako im najbolje možemo pomoći i e, zaista želimo vidjeti kako se situacija na jugu razvija i kako možemo e, proširiti suradnju. Po pitanju Zapadnog Balkana mislim da je tu situacija jasna od strane Europske unije. Upravo se održao sastanak na vrhu o Zapadnom Balkanu i nastavljamo suradnju sa svim državama Zapadnog Balkana. Sve to jest dio rješenja, važan dio e, e, te slike. NATO savez je značajno prisutan u zemljama Zapadnog Balkana. Neke od država, e, tamošnjih država, su u procesu ulaska u NATO savez. Jedna od njih je nedavno ušla, ali to je proces koji jedni i drugi podržavaju. Hvala lijepa. E, govorite barem o tome da e, dođu novi članovi u NATO, barem ne očekujete niti jednu zemlju da izađe iz NATO saveza. Najprije gospodin Lacroix iz Belgije, nakon toga gospodin Nevis iz Portugala. Hvala lijepa, govorit ću francuski. Ugodno me iznenadilo ono što je rekao gospodin Serano. Govorio je o Europi obrane koja se ne suprostavlja projektima i djelovanjima NATO saveza. Međutim, Europa se ponekad udaljeva od onoga što radi NATO. Jer ste imali hrabrosti reći mi smo prijatelji i saveznici, ali ponekada imamo i interese i pristupe koji nisu konvergentni. E, čuli smo također i da je vrlo važno da se ojača suradnja između Europske unije i NATO saveza. Puno se govorilo o kiberobrani. Pripremajući se za današnju konferenciju, proučio sam dokumente koje smo dobili i koji su jako dobro pripremljeni. Pripremilo ih je tajništvo parlamentarno skupštine NATO saveza u e, jednom vrlo nedavnom e, priopćenju za štampu Europskog parlamenta spominje se kiberobrana i veliko fragmentiranje nacionalnih strategija. Europska unija tu treba igrati značajnu ulogu kako bi udarila temelje unutrašnje suradnje, ali isto tako i vanjske suradnje s NATO savezom jer e, se tu nalazi e, puno znanja i vještina koji se mogu prenijeti. Zanima me što se radi po tom pitanju. Također bih rekao, ne znam kakva je situacija u svijetu, ali u Europi, a naročito u mojoj zemlji, e, ponekad nemamo takvih stručnjaka, dakle, kiberanalitičara ili stručnjaka za kiberkriminal. I na koji način se može surađivati? često govorimo, moram reći da ja dolazim iz zemlje koja e, izdvaja 2% proračuna za NATO savez, dakle nismo posebno dobri, ali razmišljam kako bi su mogli surađivati, kako možemo biti komplementarni i čak kako možemo napraviti neku, dati neku dodanu vrijednost. Jer e, znamo da u proračunskom smislu svugdje e, treba uložiti napore, odnosno da se ne može uvijek sve napraviti i treba određivati prioritete. E, kako dakle vidite tu izdvajanja za obranu Europskoj uniji i e, kako vidite suradnju s NATO savezom, odnosno NATO saveza s Europskom unijom. I također e, želim postaviti pitanje na odborima u Europskom parlamentu zastupnici su izrazili želju da se uspostavi jedna čelija za E, otkrivanje i reagiranje na kiber prijetnje. Za kraj čestitam kolegama koji su tako ozbiljno radile u okviru odbora i zaista na taj način odgovaraju očekivanjima naših građana. Iskreno im čestitam. Hvala lijepa, ali u e, e, moram reći da su kolege iz parlamentarne skupštine E, jako dobar e, materijal o tome napisali i to sam pročitala u Varšavi. Hvala. E, hvala, dakle, svima koji su danas došli na ovaj sastanak i koji odgovaraju na naša pitanja. Imam tri pitanja. Čije je zajedničko obilježje to da se određeni koncepti pokušavaju pojasniti. Najprije, potpredsjednik Pasku je prije sat vremena rekao da je NATO vojni savez, a Europska unija nije. Dobro. Međutim, Europska unija pokušava imati bojne skupine prema svojim ugovorima a Evropska unija postoji vojna dimenzija. Dakle, ovdje govorimo i o strateškoj autonomiji za koju ne znam točno što je. Gospodine Serano, možete li e, malo pojasniti sve ove koncepte? I i drugo pitanje, pitanje o južnom boku. Lako je reći južni bok i lako je reći jug. Međutim, u različitim zemljama jug se definira drugačije. Jug predstavljaju različite područja. Jug je vrlo široko područje, uključuje i Sjevernu Afriku. Ali na jugu je i, se nalazi i Sahel, a može se e, koji je još južnije. A na jugu sjeverne Afrike čini se da se nalazi ničija zemlja. Nešto bih htio čuti o različitim odgovornostima i da nam kažete nešto o odgovornostima u odnosu na ovu rekao bih, duboku Afriku. Jer ponekad mi se čini da je to u odgovornosti država članica, a ne NATO saveza niti Europske unije. Moje treće pitanje odnosi se na interoperabilnost u NATO savezu i Europskoj uniji. Koncept interoperabilnosti važan je koncept. Međutim, tu postoji konkurencija, u Europi razvijamo obrambenu industriju za razvijanje obrambene industrije potrebna je suradnja koju nemamo. A imamo, rekao bih, i rivalstvo između Evropske e, unije, rivalitet između Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Svi pokušavaju prodavati e, obrambene opremu i međusobno e, su dakle e, konkurenti. Hvala. To su bila dakle tri pitanja. Tko još želi postaviti pitanje? Možda kolege koji su sad došli, ne hvala. Pa ću onda možda ja postaviti samo jedno pitanje koje nadopunjava vaše pitanje. Vjerujete li da razmjena informacija među državama, među saveznicima i to u trenutku kada među saveznicima postoji tenzija, je li dakle moguća ta suradnja e, e, treba nam e, kiber zaštita, ali isto tako da se smanje troškovi koje pojedine zemlje, pojedini saveznici troše i da se dakle E, to usmjeri na zaštitu naših vanjskih granica. Gospođe Čuli smo dosta zanimljivih pitanja. Evo, prvo ću odgovoriti na prvo pitanje, e, neću na francuskom nego na engleskom. Dakle, vrlo zanimljivo pitanje E, spomenuli ste izvješće o odnosima između NATO-a i EU-a. Ja isto smatram da je to izvješće jako dobro. Sada je predmet rasprave i bit će usvojeno predmet usvajanja na e, sjednici, plenarnoj sjednici. E, ali smatram da je taj vaš komentar jako dobar budući da u tom izvješću piše ono što mi nastojimo postići. E sad, ću odgovoriti na pitanje vezano za kibernetičku obranu, kibernetičku suradnju. E, to je područje na, o kojem nismo puno govorili, niti Pedro, ni ja. A to je isto tako i područje u kojem ima jako puno potencijala za plodonosnu suradnju. NATO jako puno radi na ovim temama, posebno na industrijskom partnerstvu E, za kibernetičku sigurnost. Dakle, to je povezano sa e, sposobnošću ranog upozoravanja u slučaju prijetnja i u e, širenju tog upozorenja sa drugim partnerima, a isto tako je tu riječ o brzoj komunikaciji sa sa e, tehničkim centrima koji će rješavati pitanja kibernetičkih e, prijetnji. Imamo jako puno već e, posla koje je obavljeno na tu temu, a iz perspektive Europske unije i NATO-a to je tema koju moramo dalje razraditi, moramo proširiti našu suradnju na tu temu, budući da prijetnje stalno nadolaze E, bila sam dio panela u Singapuru gdje smo razgovarali o tome i a, govorili smo o e, umjetnoj inteligenciji, o cvjetanju nove tehnologije, novih tehnoloških e, dostignuća, recimo kvantum, kartografija i tako dalje. I sve, sva ta dostignuća e, dovest će do toga da će biti jako puno E, napretka u smislu da ćemo moći bolje upravljati obranom. Isto tako će to biti na dobrobit naših društava, na dobrobit naše ekonomije, ali isto tako će to imati i svoj negativni aspekt jer će se time pojaviti i puno sofisticiranije prijetnje. I upravo zato moramo biti partneri, moramo se kretati u istom smjeru kako bismo se mogli uhvatiti u koštac sa svim ovim izazovima. Dakle, moramo surađivati na razini vlada, ali isto tako na razini Evropska unija i NATO. I ne mogu dovoljno naglasiti važnost dobre suradnje sa industrijskim sektorom kad govorimo o ovoj temi. Dakle, ovo je vrlo izazovna tema, ali e, danas se ipak dovoljno bavimo svime ovime. Evo kolege e, iz Portugala su postavile isto tako pitanje. E, ta pitanja su bila neka više za gospodina Serana, pa ću ostaviti i njemu prostora, ali ja ću samo reći da doista predstavlja izazov e, to kako definirati jug i Južni bok. Imali smo mediteransko partnerstvo, tu smo bili usredotočeni na sjevernoafričke zemlje, ali sada uviđamo da prijetnje proizlaze iz regija koje su dublje na jugu. I to vidimo po nestabilnosti u Sahalskoj regiji. E, danas NATO mora u najmanju ruku, mora pratiti pozorno što se ondje e, događa, dakle e, dublje na jugu Afrike Imamo jako puno piratstva, jako puno sive ekonomije, sve to dovodi do nestabilnosti i e, upravo zbog svega toga imamo sve više izbjegličkih tokova upravo iz tih regija. I sada razmišljamo o tome kako s obzirom na sva ograničenja koja imamo u našim resursima, kako možemo unaprijediti tu situaciju temeljem naše suradnje. E, dakle, suradnje između NATO-a i Europske unije. Nastavimo se baviti svim tim temama na jedan skroman način, primjerice e, suradnja sa Afričkom unijom. Tu nikad nismo imali zapravo snažnu suradnju u okviru NATO-a sa Afričkom unijom, ali sada imamo puno bolje kapacitete da surađujemo s njima i ići ćemo korak po korak. E, naši e, resursi su donekle ograničeni, ali moramo se usredotočiti na to područje budući da iz tog područja proizlaze mnoge prijetnje e, za naše saveznice i Europsku uniju. Dakle, moramo se pozabaviti dubljem jugu e, Afrike. E, zatim se postavilo pitanje e, interoperabilnosti, pitanje interoperabilnosti je u samoj srži NATO saveza. NATO saveznice kupuju od različitih industrijskih sektora u cijelom savezu ali mi moramo biti sposobni boriti se zajedno kako bismo bili učinkoviti i kako bismo mogli imati dobru sigurnost i obranu. E sad, jesmo li savršeni u tom smislu? Mogu vam reći da odgovor vrlo jasan. Ne, nismo e, učinkoviti, recimo naše borbene skupine e, u Baltiku, e, u Poljskoj, imaju problema sa radijskom komunikacijom primjerice, ali taj problem moramo riješiti i odlučni smo e, riješiti ga budući da je tu riječ o učinkovitosti našeg saveza. Dakle, nastavit ćemo raditi na tim pitanjima, ali kao što sam rekla, interoperabilnost je u samoj srži NATO saveza i industrijski sektor isto tako e, shvaća da mora omogućiti interoperabilnost e, svih ovih sustava kada se sustavi kupuju izvan e, dakle naše zajednice, e, onda moramo dobro zapravo razmisliti e, što će biti sa interoperabilnosti. Jer naravno nama je u cilju da budemo učinkoviti u smislu naše obrane. Tako da ovo pitanje zapravo predstavlja pravi izazov. Zatim se postavilo pitanje o razmjeni informacija među e, saveznicima. Ja mislim da najviše moramo poraditi na jednom području, a time ću i završiti i zanimaju me Pedrovi komentari. Dakle, kad govorimo o suradnji između Europske unije i NATO-a, e, mi moramo biti učinkovitiji u smislu suradnje i razmjene informacija. E, i suočeni smo sa mnogim izazovima i ti izazovi će biti tu i u budućnosti, ali sigurna sam da postoje načini da se komunikacija ubrza, da se ubrza razmjena podataka između naših e, dvaju organizacija. Ja mislim da je to zapravo naš prioritet. Dobro stojimo, ali e, moramo i dalje napredovati. Posebice ako želimo doista iskoristiti e, onih 74 prioritetnih e, zadaća e, koje se odnose na suradnju. Hvala vam. Najpša hvala. Hvala na vašem pitanju, gospodinu Lakroa. To o čemu govorimo je dosta nova, nova oblast. Kibersigurnost je nešto čime smo se već bavili ranije i dobili smo značajne doprinose, osobito direktiva NIS, koja je od ključnog značaja kako bi se uspostavili standardi koji bi pomogli za sigurnost sustava. Sad naravno granica između kibersigurnosti i kiberobrane nije savršeno definirana i upoznati se sa zajedničkom komunikacijom iz listopada prošle godine u kojoj se predstavlja čitav niz inicijativa koje bi između ostalog mogle ishoditi uspostavom struktura koje bi u krajnjem slučaju mogle biti nadležne za pitanja kiberobrane. Trenutno imamo sigurnost samih institucija koja predstavlja već izazov samo po sebi, dakle zaštita, kao što ste to spomenuli, naših e, misija, delegacija, instalacija ovdje u Briselu ili drugdje. Dakle, sve to bilo je predmetom e, velikih e, napora kako bi se to ojačalo, a zatim poslije se pitanje kako dodatno pružiti podršku državama članicama. Vi ste spomenuli jednu inicijativu u okviru stalne strukturirane suradnje koja predviđa uspostavu timova koji bi mogli intervenirati u slučaju izbijanja kriza. Dakle, postoji čitav niz inicijativa koje se pokreću, tu su i ambiciozni projekti koji su započeti u listopadu prošle godine, tako da trenutno definiramo naknadno neke od tih eh, pokušaja glede pitanja da li je Europska unija vojna, vojni savez i što, što radi po pitanju sigurnosti i obrane, pa ako bih e, započeo pružati odgovore s jugom, onda bih mogao dati primjere što se radi po pitanju sigurnosti i obrane operativno govoreći, jer e, jug nije ničija zemlja, ako postoji neko mjesto gdje je Europska unija jako aktivna po pitanju sigurnosti, mogli bismo to nazvati jugom, a ovdje želim osvrnuti jako konkretno na nešto što bismo mogli opisati kao sigurnosnim e, pojasom koji ide od e, Mauritanije do Somalije i tu Evropska unija ulaže već čitav niz godina u pitanju podrške i obrane i na različite načine pruža podršku vladama e, i napore afričkih država koje pokušavaju, koji se nas s tim, to je G5 Sahel, sastanak na vrhu, a mi Amisom, e, zatim napori koje vodimo zajedno s Ujedinim narodima, u Srednjoafričkoj republici, dakle tu postoji čitav niz napora i financijske prirode koji se ulažu, ali i po pitanju razmještanja vojnih snaga. Trenutno imamo više od 500 članova osoblja u Maliju koji su nam razmješteni s ciljem pružanja pomoći i potpore malijskim snagama u borbi protiv terorizma organiziranog kriminala. Između Male i Nigera imamo skoro 3000 policijskih djelatnika, zatim stotinu i 150 vojnih lica u Mali, članova vojnog osoblja, dakle 70 policijskih djelatnika, imamo obalnu stražu na obalnu Somalije koja se bori protiv piratstva, ali isto tako e, ulažemo napore u Libiji, za koju znate da je od ključnog značaja za e, Sahel, jer e, to, jer može negativno utjecati na zemlje Sahela ukoliko dođe da do odnosno imamo čitav eh, nezakonitu trgovinu koja ide preko Sahela iz Libije, ali dobro, o samoj Libiji bismo mogli voditi raspravu. Dakle, pokušavamo pomoći vlade nacionalnog eh, dogovora u Tripoliju i tamo imamo dakle i pomorske misije u srednjem sredozemlju koje su razmišljene kako bi se borili protiv organiziranog kriminala odgovornog za trgovinu ljudima ali isto tako i u okviru rada UN-a kako bi se provodio na pomorskoj razini embargo na trgovno oružja i e, krimčaranje nafte. Dakle, velik veliki dio truda koji se ulaže bavi se dakle, tim područjem koji bi se moglo nazvati jugom. Zaboravio sam ovu Srednjoafričku republiku gdje imamo i misiju vojnog osposobljavanja vojne snage Srednjoafričke republike FAKA. Dakle, puno onoga na čemu radimo sada fokusirano je na jug. Uskoro ćemo predložiti predstaviti nove ambiciozne predloge kako smo podržali zemlje G5 Sahel oko tih uzdruženih snaga koji stvorili, ali mimo toga na nacionalnoj razini za sigurnost i obranu, odnosno kapacitete e, na razvoju sigurnosti i obrane i isto tako i na prekograničnoj suradnji ćemo im pomagati. Dakle, to je nešto što trenutno radimo. Ako gledate što Europska unija radi gled po pitanju sigurnosti obrane, evo, mogli bismo to sažeti u pet eh, elemenata. Obrambeni kapaciteti, i sve inicijative na koje smo, koje smo spomenuli, zatim eh, kapacitet eh, kriznog, upravljanja krizom na kojem radimo zadnjih nekoliko godina, zatim obrambena politika sama po sebi, dakle terorizam, kiber obrana, pomorska sigurnost, hibridne prijetnje i obrambene politike i suradnja s, s partnerima i razvijanje partnerstava u NATO-u. Dakle, sa UN-om e, to je naš najveći partner, a tu su i bilateralni sporazumi i onda isto tako podrške operacijama Dakle, radimo i stvari koje se tiču sigurnosti obrane, ali sve je to kombinirano eh, s tim državnim pristupom, dakle taj takozvani integrirani eh, pristup, dakle pokušavamo pomoći zemljama u Sahelu, ali ne samo po pitanju sigurnosti i obrane, već eh, po pitanjima upravljanja, zatim razvoja i humanitarnom pomoću, pomoći i trgovinskim mjerama isto tako. Dakle, tu je čitav paket e, mjera podrške koje su važne kako bi spriječilo izbijanje sukoba i promoviralo stabiliziranje e, osjetljivih e, fragilnih područja. Dakle, evo, to je ono što radimo kada govorimo o sigurnosti i obrani. Tu je i suradnja sa Afričkom unijom, naravno jako važna stvar. Upravo smo potpisali novi memorandum o sporazumijevanju za, s unijom. Imamo dva puta godišnje konzultacije. Dakle, to je isto tako od ključnog značaja. Glede drugih pitanja mogu, evo, nemam što za dodati za sve ono što je rekla predsjednica Birel. Što se tiče interoperabilnosti, samo želim spomenuti da ono što radimo na e, razvoju obrambenih e, sposobnosti država članica treba nešto što treba uroditi stvaranjem interoperabilnosti među državama, odnosno prekogranične suradnje, jer će one zajedno raditi na tome. Eto, toliko od mene za sada. Hvala. Well, um, we have a lot of Imamo isto tako jako puno izazova u mediteranskoj regiji, Paolo Ali, isto tako ima jako puno izazova u pogledu Libije, tako da bi to moglo biti predmet rasprave. Htjela bih doista zahvaliti mojim govornicima E, e, odgovorili ste na sva pitanja, bili ste isto tako jako i hrabri i odgovori, iskreni u svojim odgovorima. Hvala vam na tome, zapravo to uvijek i očekujemo od vas na ovakvim sastancima. Sad e, bih voljela da ostanete na sljedećem panelu kojim će predsjedati gospodin Paolo Ali. Evo, on će i e, zatvoriti ovaj panel i otvoriti sljedeći panel, a priključit će nam se i general pukovnik Brks. Dakle, hoćete li ostati s nama na ovom sljedećem panelu? Ne možete, dobro razumijem. Odgovorili ste doista na sva pitanja i zato vam zahvaljujem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

So, start kolege, možemo započeti s drugim dijelom eh, seminara. Nakon jako zanimljive rasprave s gospodinom Seranom i gospođom Gedmiller, sada bih želio da se usred sredimo na sljedeće gornike, generalpukovnika M. broksa koji eh, je nizozemski državljanin e, dekoriran e, kao e, i odgovoran je za koordinaciju između tijela za donoženje odluka NATO saveza, strateškog zapovjedništva, civilno međunarodno osoblje koje radi kao podrška glavnom tajniku i atlantskom vijeću i zadužen je za najbolje moguće političke savjete za vojnu zajednicu. General Brooks govorit će o provedbi novih eh, zadataka koji su pristekli iz nove inicijative EU-NATO. General eh, je ljubazno pristao ostati na dio koji će, kada ćemo poslije pitanja i odgovore. Izvolite imate riječ. Hvala vam predsjedniče na jako ljubaznom predstavljanju. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici, dobar dan. Hvala vam na prigodi koju mi pružate kako bismo razmijenili mišljenja i gledišta o suradnji između NATO i Europske unije. Ja ću se nadovezati na općenitije komentare zamjenice glavnog tajnika i isto tako ću se osvrnuti na vojnu mobilnost, no naravno kao što predsjednik rekao na kraju E, ću biti tu i za vaša pitanja glede suradnje između NATO-a i Europske unije dok se budu držali vojnih pitanja jer je to moje nadležnosti. Što se tiče općenito suradnje između Europske unije i NATO-a, jako sam zadovoljan e, gledajući stvari iz svog e, položaja. Istovremeno uvjeren sam da ima i tekako mogućnosti da se produbi i intenzivira suradnja, daljnja suradnja između NATO i Europske unije. Što se tiče formalne formalnog vojnog angažmana mi slijedimo političke smjernice i postojeće sigurnosne aranžmane. Na razini osoblja Europske unije i mog međunarodnog vojnog osoblja nato imamo veći manevarskih, više manevarskih sloboda i kao što je to Mm, glavnog vojnog tajnika ćete sutra upoznati, a e, on i ja imamo maksimalnu slobodu. Dva puta godišnje imamo učestali u razmjenu mišljenja na konferenciji na kojoj su nazočni svi ravnatelji našeg osoblja i visoki dužnosnici. Dakle, ja sam doista jako zadovoljan suradnjom e, između osoblja e, Europske unije i NATO. Kao što sam rekao ranije, želim razvijati vojnu mobilnost i razgovarati malo više o tome. To je jedna od ključnih tema na kojima rade NATO i Europska unija, odnosno žele surađivati. Ja bih dodao da moramo na tom polju surađivati. Sjećate se da je to spomenuo glavni tajnik tijekom svog govora na parlamentarnoj skupštini NATO-a u par dana u Varšavi. Po mom mišljenju postoje tri ključne oblasti na kojima možemo zajedno raditi glede potreba, normi i brzine kretanja razvoj zajedničkih e, vojnih potreba, osobito što se tiče transportnih infrastruktura, jako je značajna stvar. Jer postoje velika preklapanja između saveznika NATO-a i država članica Europske unije i samim i činim po mom mišljenju, o to sam već rek, već čuo i drugdje, bilo bi dobro da imamo jedinstvene vojne e, snage. Dakle, logično bilo i od ključnog značaja za obje organizacije da se dogovorimo oko usklađivanja naših konkretnih vojnih potreba. Moramo se postarati da imamo zajedničke zahtjeve e, po tom pitanju. Što se toga tiče, šefove obrane e, prije par tjedana su se sastali na europskoj vojnoj razini, zatim na NATO-voj, kako bi ocijenili napredak koji je prošle godine ostvaren između NATO-a i Europske unije i naveli su razmatranja doprinosa NATO-a glede vojnih zahtjeva e, i njegovo uvrštenje u plan djelovanja Europske unije. Dakle, NATO doprinos uključen je u e, akcijski plan mobilnosti Europske unije. I traži se dodatna inkluzija ne, e, saveznika koji nisu članovi Europske unije u postupak i to od samog početka, između sloga Šef e, obrane, načelnik obrane e, želi da se pokrene postupak koordinacije obrane kako bi to započelo sada i kako bi se i dalje provodilo se više u buduće. Mogu vam reći da, da je NATO glavni štab e, zadnjih godina nastojao raditi što više s Europskom unijom, osobito s Agencijom za obranu Europske unije na prekograničnoj mobilnosti i transportu, a u zadnje vrijeme moje osoblje skupilo je u odnos sa osobljem e, Europske vojne unije glede vojnih e, potreba. Moje druga, druga točka tiče se standarda. Što se tiče vojnih e, zahtjeva koje želimo da oni budu učinkoviti, onda moraju biti pravi standardi. Vi ste govorili o interoperabilnosti na prethodnom dijelu ovog seminara. Želim potvrditi da potreba nato standarda je učinkovit i dogovoren, dobro dokumentiran i iskušan sustav je što vrijedi i za brojne e, NATO standarde koji su ratificirani i potvrđeni od strane brojnih e, partnerskih država. Dakle, ovdje mogu, možemo reći da NATO standardi mogu biti od velike pomoći i ja sam s europskim e, kolegama razmijenio sve e, informacije koje se toga tiču. E, treća stvar tiče se brzine kretanja. Od ne govorim kako se brzo može putovati iz točke A na točku, do točke B, već kako, kojom brzinom možemo proći administrativne prepreke dakle zakonodavstvo i tijela vlasti. to je dugo radio na ovom pitanju i u petom mjesecu 2015. godine savjetnici su dogovorili raditi e, na tome kako bi se jako brzo kretalo kroz to područje i to u mirovnim okolnostima i u kriznom razdoblju. Iako je to pozitivan korak, mi vidimo da još uvijek e, ima puno posla kako bi se ubrzalo to kretanje od e, donošenja odluka do nacionalnih e, do državnih vlada. Dakle, od carnika do granice, daleki puta, carnik je taj koji dopušta E, odnosno carinske službe ste koje dopuštaju jedinicama da pređu granicu. Moramo biti kreativni i vidjeti kako NATO i EU mogu zajedno surađivati kako bismo poboljšali naše kapacitete za brže kretanje. Evo jedan jedini primjer ću vam dati. Naime, moramo razmotriti članak 5. NATO-a i klauzulu međusobne solidarnosti i pomoći iz temeljnih ugovora i vidjeti kako se međusobno mogu nadopunjavati. S jedne strane imamo članak 22. E, ugovora o funkcioniranju Europske unije koji omogućuje pomoć e, europskih institucija. S druge strane imamo članak 42. točka 7. E, temeljnog ugovora o funkcioniranju Europske unije. Možemo koristiti vozila država članica koje nisu iz Europske unije kako bi se borilo protiv vojnog napada. Međutim, suradnje između NATO i Europske unije to nije ključnog značaja samo u kriznim razdoblju, već bih e, mirno rekao i u e, mirnodopskom razdoblju, odnosno konkretno u mirnodopskom razdoblju, najviše kako bismo obuhvatili obuku, vježbe i pripreme. Možda je najzahtjevniji scenarij kada imamo zahtjeve za hitrim kretanjem u situaciji koja ne obuhvata kriznu ili konfliktnu situaciju, već koja za cilj ima odvraćanje krize ili konflikta. Snage NATO su takve da sada možemo se kretati u vrijeme krize, odnosno ono što je obuhvaćeno člankom petim, ali naši eh, ali moramo se moći prilagoditi tome. Dakle, važno je da u mirnodopskom razdoblju ubrzamo birokratski postupak, kako bismo mogli biti fleksibilni i brzi i eh, u vojnom sektoru. Nadam se da vam ovo daje dovoljno informacije za raspravu, ali kao što sam rekao ranije, spreman sam dalje govoriti o suradnji između NATO i Europske unije. Hvala vam na suradnji, odnosno na pozornosti. Hvala vam generale Brooks na odličnom izlaganju. Osvrnuli ste se na neke ključne elemente. Mislim da je brzina reakcije i mobilnost e, od ključnog značaja u svijetu poput našeg, dakle u svijetu u kojem je brzina od e, apsolutnog značaja. Sad otvaram raspravu. Gospodin Bozman iz Nizozemske, izvolite imate riječ. Hvala vam generale, hvala vam eh, na vašem, vašoj službi, to je ključnog značaja. Vi ste govorili o nato im standardima, ali oni su tu od uvijek, otkad i NATO. Dakle, zašto nismo u prošlosti bili u stanju ubrzati brzinu kretanja unutar NATO-vih standarda i zašto moramo imati sada suradnju s Europskom unijom. Čujem da kažete da vaše osoblje dobro surađuje s europskim osobljem, onda ja sam nervozan zbog toga jer vidim da puno ljudi sebe razgovara, a ne stvaraju se nikakvi rezultati. Dakle, zašto je to ne tako? Druga pitanja? Evo, poslije čućemo dva, tri pitanja. Dobro, možete odmah odgovoriti na ovo pitanje Najviše hvala na pitanju. Dakle, prešli smo u srž pitanja. U prošlosti, tijekom hladnog rata, dakle, imali smo NATO standarde koji su bili dogovoreni i primjenjivali su, držale su ih se sve nacije, sve je bilo spremno, cestovne mreže su bile spremne, luke, zračne luke, sve je bilo spremno. Nakon hladnog rata izgubili smo te standarde nacionalnih potreba za luke, zračne luke, mrežu cesta i tako dalje. Dakle, došlo je do urušavanja cjelokupnog tog sustava, a istovremeno smo se širili više na istok i tada nisu uključene, uključene ove norme, odnosno ovi zahtjevi. To je jedan, jedna stvar koja je odgovorna za stanje tih standarda danas. Dakle, ono što je potrebno sada jeste pitanje e, rješavanja tih unutarnjih e, pitanja. Trebamo jednostavno mi sami se podići na razinu tih standarda. Druga stvar su zahtjevi. Dakle, imam, tu je polazište drugačije i radimo na tome. Naime, kada analiziramo što NATO pokuša raditi, dakle, mi hoćemo velike divizije, dakle, prebacivati s jedne točke na drugu u Europskoj uniji. A CSDP hoće borbene skupine prebaciti na multimodalne točke, ali tu se radi o manjim, lakšim jedinicama, tako da evo, moramo vidjeti koje su potrebni zahtjevi. Evo, posegnemo za jednim primjerom. Dakle, uzmemo jedno oklopno borbeno vozilo ili e, borbeni tank. Pa treba znati da je borbeni tank dva puta veći od oklopnog e, vozila i dakle taj tank je e, naša mjera za nešto što će, želimo prebaciti preko nekoga, prevesti preko mosta. Dakle, s takvim polazištem sve u redu. Sljedeći korak nakon hladnog rata imali smo sve više i više pravila koje se tiču sigurnosti i transporta. Dakle, tu treba vidjeti da li se može prevoziti osoblje u vozilu od A do B, a kada u istom vozilu ima i streljivo. Dakle, to su neka mirodavska pravila. Zatim, tu se govori o različitim vrstama streljiva u jednom te istom vozilu. Dakle, tu su brojne sigurnosne, zdravstvene stavke i pravila iz opravdanih razloga, ali trebamo sada vidjeti kako se nosi sa svim tim, jer kako stvari trenutno stoje, ne možemo imati okopno vozilo s devet e, vojnika i sa svim streljivom koje pripada e, tom vozilu, koje je potrebno za to vozilo. Dakle, ukoliko želite imati pješačku jedinicu od devet vojnika i e, naoružan naoružano oklopno vozilo sa svim što mu je potrebno, onda vam treba 24 sata. Dakle, najbolje rješenje bilo da se to radi u mirnodopskoj mirnoj lokaciji i da se prebaci e, to vozilu, vozilo, ali to trenutno nije moguće. Dakle, treba vidjeti kako to napraviti. Puno se razgovara, slažem se, ali puno se i pragmačno o tome razgovara. I mi, kažem mi, mislim na NATO i na europske institucije, znam da je glavni tajnik rekao da, da su predsjednik Juncker i predsjednik Tusk rekli, dakle, da se e, očekuje budući sastanak na vrhu, da se traži od šefa država i vlada da ovo se uzmu u obzir. Jer predsjedavajući spomenuo brzinu e, reagiranja Ako mi ne možemo jedinice i vozila prebacivati kroz Europu, onda brzina pružanja odgovora nema nikakva smisla. Nadam se da sam odgovorio na naše pitanje. Benim Bajer iz Turske, izvolite. Hvala. Koliko sam upoznat, međunarodno vojno osoblje i vojni odbor i visoka i dužnosnici NATO-a, vi ste dakle zaduženi za ocjenu i studije NATO vojnih pitanja, identificiranje područja strateškog značaja i predlaganje oblika djelovanja. Ja bih postavio pitanje o ruskim kapacitetima u pomorstvu, u polju vojne mornarice. Mislim da to nije lako ocijeniti, između oslog zbog zauzimanja političkih stavova i e, taktike diverzije koji su dijelom ruske, ruskog pristupa. Dakle, to je, tim je sve teže za zapadne djelatnike praviti valjane analize, tako da bih htio čuti vašu analizu e, o ruskim vojnim snagama. Hvala. Thank you very much for this easy question. Hvala vam puno na ovom lakom pitanju. U ovom slučaju moramo pogledati cijelinu, ali istovremeno moramo sagledati i četiri pomorska područja. Baltik, Crno more, Atlantik i Sredozemlje. Što se tiče cijeline, vidimo da se Rusija naročito razvija na sredozemlji. Imamo dva prioriteta jedno ima, je nuklearna dimenzija, a drugo je strateški razvoj što se tiče e, pomorstva. Vidi se dakle da e, su Rusi to razvili naročito s podmorcima i vi dobro znate kako to izgleda na Crnom moru. Rusija zaista postaje konkurent na, u pomorskim aspektima. Ako pogledamo sada različita područja, do sada je na Baltiku e, izvršeno jako puno pokusa s njihove strane. Međutim, ono što se događa na Baltiku ne premašuje norme koje bismo očekivali od države koja samo razvija te kapacitete. Na Crnom moru situacija je različita i e, njihovo pomorsko prisustvo je veće od onoga koje je potrebno da bi se Crno more kontroliralo. Mi smatramo da je Crno more dio istočnog sredozemlja i tu Rusi pokušavaju vršiti utjecaj e, i također utjecaj na Bliskom istoku i na Sjevernoj Africi. I dakle, biti prisutni na moru za njih je dio, e, to je jedan čimbenik dominacije. Na sredozemlju su Rusi sada svi prisutni i tamo se više pokazuju. nekako oni žele pokazati nama da su tamo. A ako pak stvari sagledamo strateški, onda moramo razmotri situaciju na Atlantiku. Naše jedinice se sada e, oslanjaju na pojačanja. A ako e, se Rusi e, pozicioniraju na sjever prema Arktiku, dakle na komunikacijskom pravcu koji ide iz Sjedinjenih američkih država prema nama, to je onda e, problem. Zamjenica glavnog tajnika Gote Miller je o tome govorila. Na predstojećem sastanku NATO saveza ćemo govoriti o tim aspektima. Hvala lijepa. Mislim da će se moje pitanje nastaviti na ovom području sigurnosti na moru. NATO se ne protivi stalnim e, strukturama, dakle PESCO, sve dok ne bude išao protivno interesima NATO-a Saveza, Europska unija mora paziti da toga ne dođe. E, Pensko govori o mogućnostima nadzora na moru. E, što se tiče Latvije iz koje ja dolazim, dakle s Baltika, nas u Latviji brine veće prisustvo NATO-a po pitanju vojne sigurnosti. Ne znam kako se ovo odnosi na Pensko. i je li to jedno od mogućih područja suradnje, dakle oni gledaju na sigurnost u lukama i pomorsku sigurnost, dok NATO gleda općenito na sigurnost u toj regiji. Može li to biti potencijalna prijetnja? I znate li možda nešto za što još ne znamo? Moram reći da što se tiče projekata iz područja PESCO znamo malo neke predvode određene države i nisu još potpunosti uspostavljene. Neke od tih projekata tek su u zametku. Iz ovoga što ste vi sada rekli, ja mislim e, da bi mi bilo drago vidjeti da je to komplementarno radu NATO saveza. E, NATO sada ima novu pomorsku vojnu strategiju gdje ćemo se zalagati za e, drugačiji e, pristup. Naime, sad radimo sa snagama koje su fiksni elementi koje bismo smanjili na malu jezgru koja bi na ad hoc principu mogla vrlo lako ići s jednog mjesta na drugi. Recimo isplovljavanje u Atlant, na Atlantik gdje e, lakše e, brodovi mogu nositi male e, bojne grupe. Ali sada dakle imamo, moram reći, vrlo ograničeno saznanja o pesko kapacitetima. Dakle, ovim stalnim strukturama za suradnju. Generala, ja dolazim iz zemlje partnera iz Švedske koja je potpisala odredbu o solidarnosti iz europskih ugovora. Što nam možete reći što zemlja partner može učiniti u vašem kontekstu? Neću sada ući u ona područja o kojima ne mogu govoriti, ali mogućnosti ima mnogo. E, hvala na vašem pitanju jer Švedska i Finska pripremaju zajedno planove za operativne kontingente. Način na koje to e, radimo e, je takav da bi NATO mogao izraditi vlastite planove za operativne kontingente same a Švedska i Finska mogu same surađivati, te ako žele, mogu u to uvesti i snage preko onih koji može dati NATO savez. A to se može napraviti kroz različite vježbe. Postoji također potpora države domaćina, dakle može primiti snage ne samo na području pomorstva, već općenito e, problem može predstavljati e, zabrana ulaska u jedno područje. Dakle, ne pristupanje u područje. Recimo da ne možemo doći do Baltika, ali mogli bismo ići kopnenim putem e, preko Finske i Švedske. Dakle, može dati se potpora, širenje znanja, informacije i tako dalje. Do tih stvari redovito dolazi. A pojačani modaliteti interakcije između Švedske i Finske su upravo ono što će se dogovoriti na sastanku ministara obrane ovog tjedna. Tu želimo naše operacijske planove pojačati, ojačati te planove između Švedske, Finske i NATO saveza. Jer um, ako se bilo što događa u baltičkim zemljama ili u Poljskoj, tu moraju biti i Švedska i Finska. A različite države već su usvojile zakone kako bi mogle biti zemlja domaćim snagama koje bi prelazili preko njihovog teritorija. Hvala dakle puno na ovom pitanju. Ne čini mi se da se neko drugi javlja. Evo ja imam pitanje ako nitko drugi se ne javlja. Imam pitanje o standardizaciji. Rado bih e, čuo iz vaših usta generale nešto o tome E, naime, da postoji standardizacija da se može iz jednog e, do drugog zrakoplova, da se mogu skočiti e, tehničari iz jedne zemlje u druge ili pak da našim avionima pomogne recimo tehničar u Jordanu. Uvijek se mnogi žele imati nešto posebno i jedinstveno i da se ništa ne može napraviti bez njihove industrije. Da li vi smatrate takav pristup prijetnja ili da otvara potencijale? Naš je pristup iz perspektive interoperabilnosti, dakle za nas vojnike, e, interoperabilnost ima različite aspekte. Prije svega radi se o načinu razmišljanja. E, zato smo izgradili savez i zato smo i tražili od Europske unije da zapravo razmišlja na isti način. Druga stvar je doktrina. Doktrina je važna jer e, možete surađivati i raditi zajedno, čak i ako niste međusobno povezani e, na tehnički način. A treće, naravno možete apsolutno sve ostvariti ako imate i tu tehničku interoperabilnost, drugim riječima istu opremu. Ista oprema je nama je jasno nemoguće. E, nešto što nemoguće imati. Neću sada zadirati u industrijsku politiku, međutim, mi kao vojno osoblje moramo e, dati ispravne kriterije, ispravne zahtjeve a ponekad se pokušavaju naći neka zlatna rješenja. A ako je tako što, onda se ide dakle za tim nekim idealnim rješenjima, onda ne, složenim rješenjima, onda nemate istu stvar u jednoj zemlji i u drugoj. Prema tome, predlažemo da oprava bude jednostavna, jer onda je puno lakše da je svi dijelimo. I e, jako je važno da se zna tko ima koje snage kako bismo također učinkovito koristili novac brojskih obveznika. Sad ja imam neka pitanja. Dva. Prvo je o vojnoj mobilnosti. Postalo je jasno i to je nužno za sve i to je s jedne strane problem pravila. Dakle, radi se o zakonodavnim pitanjima. Mi smo ovdje među zakonodavcima i e, to treba uzeti u obzir. Ali to se sve odražava, kao što ste ranije rekli, na infrastrukturu. Cijena nove infrastrukture ili moderniziranja postojeće infrastrukture je nešto što ne košta jednako u svakoj zemlji u Europi ili u NATO savezu. Jesu li u NATO procijenili koliko bi novca bilo potrebno barem otprilike za moderniziranje europskih infrastruktura kako bi se zajamčila puna mobilnost? U tom slučaju kako trebamo dijeliti sa podjelom tereta tih troškova? I zakonodavci isto tako, kada govorite o ulaganju u infrastrukturu, govorimo o milijardama dolara ili eura. Vrlo lako dolazimo do milijardi. Kako dakle mogu različite države članice NATO saveza odnosno Europske unije e, surađivati odnosno sudjelovati u tome i bi li Europska unija tu mogla dati određenu podršku? Raspravljao sam o tome u mojoj zemlji. i Netko je rekao, pa dobro, ako se zalažete za vojnu mobilnost, što to znači? Moramo dakle dijeliti teret s drugim zemljama. Iako nas takva infrastruktura ne zanima. Radi se dakle o osjetljivom pitanju. A nakon toga ću imati još jedno pitanje. Ako mi dopustite, želim zapravo dati konkretan primjer o nečemu što je rekao kolega Amerikanac na jednom od sastanaka. Oni vjeruju da za vrijeme određenih vježbi imaju e, dakle snage u Europi i da su njihove vojne snage financirale određenu europsku infrastrukturu. Oni su rekli da im e, nije problem financirati vojne strukture, ali da bi Europska unija trebala financirati europsku infrastrukturu. Je li to ozbiljan e, problem? Jer američki zakonodavci su se i tekako zbog toga e, uzrujavali. A, još jedno jako lako pitanje. Govorili smo o akcijskom planu Europske unije i govorio sam o zahtjevima svojne strane. E, ono što mi tražimo, moje osoblje u šejpu, vojno osoblje i vojnog osoblja Europske unije. Toliko daleko mi možemo ići. Možemo govoriti dakle o tehničkim kriterijima za infrastrukturu. Ono područje u kojem nismo mi zadirali i to zato što je komisija rekla na kojim mjestima treba uložiti novac. Mi smo vojno osoblje, mi gledamo koje su naši operativni prioriteti, onda bismo rekli pa dobro, ovaj koridor ide u ovaj plan, ove kontingente, to je prioritet jer je tu najveća opasnost, prema tome to financirajte ali oni nisu tako postupili. Treba uzeti u obzir da ima barem četiri različita moguća izvora financiranja. Potrebno je dobiti e, visoke političke smjernice u tom smislu. To apsolutno nikada ne dolazi s naše strane države koje vježbaju sada, koje imaju dakle tu snage, plaćaju za to i to se novac koristi i za obnovu infrastrukture. A drugo su nacije koje same imaju takve planove. Treći element pak je ako se pogleda paket programa NATO-vih vojnih kapaciteta. Primjerice neke luke dio su kapaciteta E, paketa razvoja kapaciteta NATO saveza i zato i NATO treba razviti. A mi se nadamo i da će komisija u svom proračunu odvojiti neki novac za tu svrhu. Za sve to potrebno je iz najviših krugova dobiti političku e, dozvolu, političku potvrdu, jer inače se mi e, možemo boriti koliko god hoćete za to, ali to nikada nećemo dobiti. Mi smo rekli da kao vojno osoblje da bismo do kraja 2019. godine htjeli imati jednu e, zajedničku skupinu s posebnim zadatkom u području nadležnosti Sakera. A, dakle, načelnika za vojne snage u Europu. Za 2022. želimo to e, mogući mobilnost samo kroz jedan dio onih snaga koji pokriva naš zapovjednik Saker. A onda do 2024. bismo htjeli e, imati da, mogućnost da snage budu mobilne u cijeloj Europi, da ih možemo dakle bilo gdje prebaciti, ali to je dakle napravljeno svojno gledišta. Ako ne ostvarite te ciljeve, onda morate vidjeti na koji način se situacija može ublažiti. A što se novca tiče, radi se o jako puno novca, radi se o nekoliko milijardi eura. Hvala. Imam još jedno pitanje koje je vezano za Arktik. Prošlog se jedna bio na Islandu, to je bila predsjednička posjeta. Na Arktiku, naravno, eh, je Kina eh, htjela biti jako prisutna, iskazala interes. Do sada je Kina pristupala time u smislu soft powera, dok je Rusija tu jako išla na militarizaciju. Svojnog stanovišta vas kao evropljanina, što vi mislite da se stvarno događa na dalekom sjeveru? Stekao sam dojem da su neki od saveznika pocijenili moguću opasnost koja može dolaziti u sljedećim desetljećima na, sa dalekog sjevera. Čini mi se da bismo vjerojatno trebali načiniti nešto više. Što, kao evropljani, što vi o tome mislite? Ovog tjedna na sastanku ministara obrane ustanovit će se i novo zapovjedništvo odgovorno za Atlantik. Istovremeno ćemo se pozabaviti i s Arktikom, međutim Arktik ne možemo formalno spomenuti jer se e, u NATO savezu ne može formalno baviti Arktikom. Na zaista brine da Arktik postane platforma gdje bi se snage projecirale kao nešto što bi moglo sprečavati određeni e, razvoj i za NATO je jako bitno e, da se neke stvari očekuju, a jako nas brine da bi Arktik bio platforma projekcije snaga kojim bi se mogli e, priprečiti naše linije opskrbe. Što se pak Kine tiče, E, ona uvijek gleda stvari dugoročno, ne znamo što će oni dugoročno napraviti, ali ono što nas najviše brine je to projeciranje snaga kao na jednu platformu. Dakle. E, mi za sada imamo određene standarde, a standardi NATO saveza su vrlo dobri, jer Rusija ih koriste za izvlačenje i spašavanje na moru. Dakle, naš standard je prilično dobri. Tada kolege iz Portugala. Evo, htio bih vas pitati vezano za nove razvoje e, zapovjedništvo u Njemačkoj. E, zašto je to toliko bitno za Europu? E, ministri NATO-a dogovorit će se o dva nova zapovjedništva. Jedno će biti odgovorno za atlantsko područje, a drugo zapovjedništvo bit će e, zapovjedništvo za podršku e, i za pružanje logističke pomoći. Dakle, bit će smješteno u Njemačkoj, a ovo za Atlantsku regiju u SAD-u, u Norfolku. I to će, ono će biti e, odgovorno za zaštitu komunikacijskih kanala od SAD-a prema Europi. Dakle, e, ono će se sastojati od jedne jezgre koja će pripremati E, pripremati za, dakle, za nekakve potencijalne situacije kada će biti potrebno pokrenuti članak 5 i djelovati po članku 5. Dakle, to je samo jezgra za pripremu. I e, sad moramo vidjeti kako ćemo sve to pripremiti. Mm, međutim, želim reći da je to namijenjeno samo za situacije kada je potrebno primijeniti članak 5. Hvala vam. Imali li još pitanja? E, ja imam jedno kratko pitanje koje je više političke prirode. Dakle, stalno ćete razmatrati nekakve moguće scenarije, sukoba i tako dalje i onda ako mislite e, da smo nešto recimo pocijenili, da smo nešto pocijenili, nešto čega bismo trebali biti svjesni, čuli smo o novim tehnologijama, dosta se toga govori u Europskom parlamentu. Smatrate li vi da već e, e, postoji takva prijetnja, primjerice dronovi, da bismo to trebali bolje izregulirati? Smatrate li da smo nešto pocijenili i da bismo trebali više raditi na nekom području, što zapravo utječe na vas, nas, ali je izvan zasad naših e, sposobnosti, vaših sposobnosti? Evo što ja mislim da je zasad podcijenjeno, a to su hibridne aktivnosti. Ja mislim da su općenito, načelno govoreći, hibridne aktivnosti e, duboko podcijenjene nalazimo se u trenutku kada smo dosta naivni u svom pristupu. E, ja mislim da ta prijetnja postoji 24 sata na dan i da smo mi meta. Nismo uvijek izravna meta hibridnog djelovanja, ali govorimo o Kini, Rusiji i Iranu. Dakle, e, njima nije bitna kolateralna šteta. E, dakle, mi možemo biti izravna ili neizravna prijetnja. To je ta hibridna prijetnja, a to smo vidjeli i u Ukrajini što se dogodilo. Dakle, to je stalno prisutno i mislim da mi, načelno govoreći, to podcijenjujemo. Što se tiče e, mojih zabrinutosti vezano za tehnologije, e, umjetnu inteligenciju i tako dalje, e, sa strane NATO-a mi, mi ćemo vojno osoblje, dakle zatražiti političke smjernice za sljedeću godinu. Dakle, mi dobijemo jako puno smjernica vezano za ovu temu i mislim da već zapravo kasnima. Recimo, dronovi se koriste u Afganistanu. E, dronovi se koriste e, kad e, primjerice pripremamo naše djelovanje, naše snage. Dakle, koriste se cijelo vrijeme, ali ne samo u Afganistanu. To će se dogoditi i u Europi. Ako pogledate Baltičku regiju, vidjeli smo dronove, vidjeli smo ih i na Crnom moru. Dakle, moramo o svemu ove, ovome razmisliti. E, što se tiče umjetne inteligencije, tu se javlja mnogo etičkih i pravnih pitanja. Rasprava o tome je teška, ali kao i sa kiberom. Sada je vrijeme da se ta rasprava vodi, koliko god ona bila teška, jer ako ne započnemo tu raspravu, drugi će iskoristiti sve to protiv nas i onda će biti prekasno za naše djelovanje. Ja mislim da trebamo sve to razmotriti, vidjeti što to znači, E, trebamo provoditi neke aktivnosti u kojima ćemo razgovarati o našim dilemama, razvijati nekakve scenarije, zapravo početi s raspravom o svim tim temama. Ja bih e, htio nešto reći e, kad ste govorili o tome što mi podcjenjujemo. Pocijenjujemo i neprijatelje među nama. Imamo skupine koje su protiv Europske zajednice, imamo skupine koje su nacionalistički orijentirane, koje su populističke skupine. I sada što mi možemo učiniti kao političari da postignemo koheziju u Europi unutar Ujedinjenih naroda, NATO-a. Dakle, moramo biti svjesni i te prijetnje. Pogotovo ako uzmemo obzir i druge skupine koje mogu biti agresivne prema Europi ili nato e, naravno da je i to prijetnja, ali imamo prijetnju i unutar svojih zajednica. Imam još jedno pitanje. Vi ste govorili o ubrzavanju postupka donošenja odluka u vremenima krize. Što to konkretno znači? Što vi mislite o tome? Yes, for Evo, što se mene tiče kad govorimo o e, odgovoru, govorimo o spremnosti, o spremnosti da se raspoređuju e, snage i o brzini donošenja odluka. I znamo da nekad treba dosta vremena da se donesu e, takve odluke. Upravo zato mi želimo da saker E, ima delegirane ovlasti za donošenje određenih odluka. Kad smo govorili o združenim namjenskim, namjenskim snagama, Saker e, za sad ima samo određene ovlasti. Dakle, oni mogu otići, e, oni ne mogu biti raspoređeni. Takve snage ne mogu biti raspoređene. Dakle, Saker ne može narediti strateško raspoređivanje, ili to, na, to, to, to je pod nacionalnim ovlastima. Mi bismo voljeli da Saker ima te ovlasti da raspoređuje vojne snage. O tome se vodila rasprava i u vijeću vijeću postoje određeni izaslanici koji kažu da Saker ne može odlučiti gdje će eskalirati potencijalna kriza, pa onda na temelju toga rasporediti snage. Ja mislim da je tu pitanje povjerenja. Morate imati povjerenje u svog vojnog zapovjednika i u ovlasti, naravno, koje ste mu dodijelili. A kad govorimo o mobilnosti, najbolji primjer u ovom trenutku je zračna mobilnost. Zračna mobilnost e, povezana je sa e, združenim namjenskim snagama visoke spremnosti. Čim se donese odluka, a, a odluka mora biti odluka na razini vijeća, i kad se donese odluka da se rasporedi združena namjenska snaga visoke spremnosti, tada e, države moraju dati ovlasti za e, preljetanje preko njihovog zračnog prostora. Dakle, za sada neke države još i zadržavaju pravo da e, tu odluku donesu za pet do deset dana. Međutim, to nema smisla budući da se radi o združenim namjenskim snagama visoke spremnosti. Dakle, zato kažem e, da je e, važno brzo donositi odluke i to je jedan od načina na koje možemo to ostvariti. E, primjerice, logistika. Logistika je pod nacionalnim ovlastima, a ima li to zapravo smisla? Evo, ako govorimo o korištenju streljiva druge države članice, ako je to streljivo dostupno primjerice. Evo, o tome isto tako možemo govoriti. Ali cijeli je raspon različitih ovlasti, a političari nam naravno stavljaju stalno ograničenja, ali mi ćemo pokušati probiti ta ograničenja. Hvala generale na sjajnoj prezentaciji. Hvala na vrlo konkretnim odgovorima na sva ova pitanja. Nije uvijek lako pronaći dobar odgovor, ali vi ste to danas uspjeli. Mislim da možemo zahvaliti sada generalu. A sada dajem riječ gospodinu Filipu Fluriju. Hvala Paolo. Naši kolege iz NPA su me zamolili da danas zatvorim današnji sastanak. Evo, moramo imati povjerenja u njih da su dobro odabrali mene za tu ulogu. Evo vi koji niste čuli samo najavu na početku e, sastanka, ovaj sastanak je e, organiziran od strane NPA i e, Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih e, snaga i naravno Europski parlament je sudjelovao u tome. Dakle, ovo je dio jednog procesa koji traje već deset godina i u tom procesu pokušavamo dva parlamenta, zapravo parlamentarnu skupštinu i Europski parlament udružiti. Dakle, to su dvije skupine koje bi trebale misliti isto, ali nije to uvijek tako bilo. Ako se sjetim, prije deset godina imali smo slične sastanke e, u Afganistanu, Rusiji, kao prijetnjama, govorili smo o sigurnosti i tako dalje, ali na tim sastancima razgovori su bili više akademske prirode. Ako se slažete sa mnom. Dakle, to su bili razgovori akademske prirode. Naši govornici su bili akademici, što se tiče procjene prijetnje, to su radili think tankovi, dakle analitički centri su procjenjivali e, prijetnje i tako dalje. Nismo imali zato posebne institucije koje su se bavile procjenom prijetnje e, niti u Europskoj uniji, niti u samom NATO-u. I upravo zato su ti e, sastanci bili obezhrabrujući E, jedan je uvijek imao mrkvu, jedan je imao batinu, jedna strana, druga strana. A mislim da od 2016. godine, ali zapravo već prije i, i za vrijeme samih priprema zajedničke deklaracije jako puno toga se promijenilo. I zapravo su se godile dobre, e, pozitivne stvari i ovaj današnji sastanak me zapravo ohrabruje a vjerujem da se i vi drugi slažete sa mnom i da vas ovaj sastanak ohrabruje, a da će vas i sutrašnji sastanak dalje ohrabriti, e, zato što sada znate da se događaju prave stvari i to na pravi način. E, osnovane su različite institucije koje omogućuju puni ciklus rada sa prijetnjama, sa izazovima, e, radi se na percepciji izazova. Institucije imaju osoblje koje je specijalizirano i posvećeno radu e, na tim temama. Dakle, obrađuju se izazovi s jedne strane e, na teoretski način, ali isto tako s druge strane se govori i o operativnim kapacitetima za suzbijanje tih prijetnji. Što smo danas naučili? E, a ja mislim da se ovi sastanci ne događaju tek tako, njih treba organizirati i to je zapravo zajednički interes svih nas koji smo danas ovdje. Cilj nam je da organiziramo ovakve međuparlamentarne sastanke. A cilj je da dođemo do zajedničkog razumijevanja prijetnji i da isto tako dođemo do mogućih rješenja, institucionalnih rješenja za suzbijanje tih prijetnji. Što smo danas naučili, što smo danas, evo, što možemo ponijeti e, sa sobom nakon ovog sastanka, je da smo imali jako puno e, toga što se dogodilo u posljednjih pet godina, jako dobre stvari, dobri rezultati i sve je to postignuto na dobar pozitivan način. Ja osobno smatram da ovo o čemu smo danas govorili je zapravo relevantno za sve nas ovdje, za sve vas koji ste našli vrijeme i odvojili vrijeme da dođete ovdje. Ali sve ovo što ste danas ovdje čuli morate podijeliti sa širom publikom. Jer i NATO i Europska unija su zapravo e, nadvladale nekakve institucionalne predrasude s kojima smo bili suočeni prije deset godina. I došli smo do zajedničkog razumijevanja izazova, do zajedničkog shvaćanja što treba učiniti da bi e, se uhvatilo u koštac s ovim e, izazovima u Europi, u euroatlantskom prostoru, ali i izvan tog e, prostora u područjima e, koje je potrebno stabilizirati. Potičem e, svoje kolege iz DNPA-a da pokušaju naći način da dokumentiraju sve ovo što smo danas čuli i da pokušaju izdati neku vrstu publikacije. u kojoj će se pojasniti koncepti o kojima smo danas govorili i sve ovo što smo danas govorili kako bi to mogla čuti i šira javnost. Što se nas tiče Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga, mi bismo voljeli nastaviti surađivati i sa DNPA-om i sa Europskim parlamentom. Ja mislim da to vrlo važan proces. Ako niste čuli za ovaj ženevski institut e, prije, e pa e, sve vaše zemlje su zastupljene u tom centru. A tu je zastupljena e, su zastupljene i druge države koje razmišljaju na sličan način. Dakle, to je Švicarska, Švicarska međunarodna zaklada i ona se bavi trima stvarima. Ona promiče e, demokratski nadzor e, sigurnosnog sektora, uključujući e, transparentno upravljanje sigurnosnim sektorom. Ona isto tako ima i analitički centar za percepciju prijetnje, e, kibersigurnost i tako dalje. A cilj je surađivati sa regionalnim i međunarodnim organizacijama kao što su DMPA i Europski parlament. Objavljeno je jako puno studija. Naša suradnja sa dmpa je i razvijena Osobno se radujem e, našem večerašnjem druženju, ali radujem se i sutrašnjem e, sastanku. Doista sam e, zapanjen rezultatima koje ste postigli, koje smo postigli na ovom području, iako se time bavim već 25 godina. Do sad nisam bio svjestan koliko smo to učinili, koliko smo e, puno napredovali. Hvala svima vama koji ste bili ovdje i koji ste podijelili svoja mišljenja. Radujem se sutrašnjem sastanku. Hvala. Gospodine Fluri, što možemo naučiti od Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga, to je da ste uspjeli postići e, savršenu ravnotežu između globalnih snaga. E, dakle, htjela sam zatvoriti, ali imali ste vi pitanje. Izvolite. Evo, ja bih samo htio jedan komentar. Mislim da je jasno da tehnički e, Europska unija i NATO mogu surađivati. E, to je složena suradnja, ali svakako je potrebna politička volja za takvo što. Ali isto tako je potrebno da ne države članice Europske unije koje su saveznice NATO, a vjeruju u Europsku uniju. A tu dolazimo do SAD-a. Suradnja će se dogoditi ako SAD bude smatrao da je Europska unija bitna. Parlamentarna skupština NATO je organizacija u kojoj dolazi do dijaloga između europskih i američkih e, političara. I to smo vidjeli i u Varšavi, a to se i nastavlja. I sad se pitam, događa li se taj dijalog E, između europskih i američkih političara. Jer da bismo postigli taj cilj, mi moramo e, uvjeriti američki narod i političare da nije samo NATO bitan, nego da je Europska unija bitna da bi se ostvarila takva suradnja. Ja bih rekla da e, dijalog vodimo i da je ova platforma najbolji primjer toga. Ne znam vjeruju li oni u Europu, ali znam da trebamo jedni druge, mi smo saveznici i moramo nastaviti zajedničku suradnju. E, dijalog, e, ova današnja pitanja, odgovori koje smo čuli, e, zapravo smo time pokrili sve aspekte koji su za nas relevantni. To nam daje zapravo izvor e, razmišljanja, ali isto tako je to bitno i za e, određene političke odluke i za pronalaženje novih rješenja. Dakle, u politici je to nešto što se događa stalno, kontinuirano. Hvala vam na tom komentaru. Hvala svima što ste došli ovdje u Europski parlament i jer na ovaj način vidite kako europski parlamentarci smatraju da ovaj forum jako bitan. Ja osobno cijenim ovaj trud i ovaj rad i sigurna sam da ako trebamo riješiti neka pitanja, onda političari koji predstavljaju e, zapravo građane mogu e, potaknuti akciju. A naša rasprava ovdje je bila vrlo dobra i e, zamjenica glavnog tajnika NATO-a, gospođa Götemeler, mi je rekla da je čula neka jako zahtjevna pitanja. E, a dali smo i odgovore na ta zahtjevna pitanja, a vjerujem da možemo nastaviti našu suradnju. Zahvaljujući Paolo Ali imali smo i prvi sastanak ovdje. Evo, to je jako dobar e, prvi korak bio. Sutra imamo posjet službi za vojno planiranje i provođenje. Naći ćemo se u 9 sati u lobiju hotela Renesans. Molim vas, budite ondje u to vrijeme. <clears throat> Dakle, e, u ime predsjednika Tajanija. Tamo će nas dočekati e, njegov kolega. Bićemo tamo u službi za vojno planiranje i provođenje. E, hvala vam na ovoj e, dobroj raspravi. Moramo na, nastojati uvijek ostvariti ovakvu ravnotežu, baš kao što to rade i švicarci. Hvala vam svima.